An excellent good morning to all of you. Dobro jutro svima skupa. Lijepo vas molim da zauzmete mjesta. Jer mislim da je većina nas sad već e, se okupila zbog glasanja, a mi imamo jedno dosta nabijen današnji dnevni red, pa bismo trebali i poštivati ovo vrijeme koje, početka koje je navedeno. Dakle, dama i gospoda, e, želim vam jednu izraziti srdečnu dobrodošlicu na tijekom ovog ponovnog okupljanja našem odboru nakon ljetne stanke. A kao što vidite počinjemo odmah punom parom jer imamo jako puno izazova s kojima se nalazi, moramo suočavati. I sad ćemo odmah krenuti na posao. Dakle, prvo dnevni red, da li ga usvajamo ili ima neko nekakvih prigovora, prijedloga, nitko ništa, dakle usvojenje dnevni red i odmah prelazimo na e, glasanje. Ali prije toga imam još nekoliko najava. Na sastanku 18. srpnja koordinatori su odlučili da će nacrt rezolucije u ime odbora za organizaciji e, delegacije na međunarodnoj konferenciji pod okriljem UN-a o međunarodnom razvoju od 12. do 14. studenog 2019. biti, dakle, da će ta e, misija biti održana. I međutim, ko će sve sas biti u našem izaslanstvu, o tome još nismo donijeli odluku. 12. rujna imamo zajednički sastanak s Libeom o jednoj jedinoj točki dnevnog reda. to je izvješće o napretku koji je postignut u borbi protiv trgovanja ljudskim bićima u skladu sa direktivom 2011 2006 i to će nam zapravo prezentirati cijelu tu temu naš koordinator za borbu protiv trgovanja ljudima. Također e, e, imat ćemo je da vas obavistimo o dokumentarnom filmu koji će biti snimljen i kojeg zapravo su zeleni potaknuli. Prema tome, to sad sve znate. I tim, time smo sve najave odradili i sad možemo prijeći na glasanje, elektroničko glasanje. Nadam se da su svi ponijeli svoje e, glasačke karte. Jeste li pripremljeni? Evo da odmah počnemo. Vidjeli ste već na dnevnom redu da moramo održati ovo glasanje. E, naravno glasamo o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2020. Sve dijelove proračuna. Izvjestiteljica za mišljenje je Frances Fitzgerald. I dok budemo glasali, samo da vam kažem, evo sad na početku našeg legislativnog novog mandata moram reći da je glasanje o proračunskim pitanjima malo drugačije od ostalog glasanja pa da vam samo objasnim ukratko o čemu je riječ. Na sreću to nije predugo glasanje. Dakle, ja ću vam uvijek reći broj amandmana, a nakon toga glasamo o tome. Dakle, nećemo glasati o čitavoj toj proračunskoj stavci koja je vrlo, vrlo duga i E, detaljna, nego ćemo zapravo samo ići prema amantmanima u redu. Ja kažem broj amantmana i vi glasate. Vidim da kvorum imamo, prema tome sve je u redu i možemo početi glasati. Počinjemo sa amantmanom 6201. Elektronički glasamo. Moramo. Zato što je to proračunsko pitanje. Prema tome moramo glasati elektroničkim putem. 16202, s time počinjemo. Imate li što reći ili neko možda zaboravio svoju glasačku kartu ili imate svi sve? Ako nema svjetla, onda ako vam nemate kontrolnu lampicu, ako vam ona ne gori na vašem mjestu, onda premjestite se na drugo mjesto e, da vidite da sve radi. Zato što neki puta nakon ljetne stanke znamo imati problema s tehnikom. Prema tome, evo, čekamo još malo da vi nađete drugo mjesto da vam sve radi. Evo, sve dobro. Samo morate stisnuti gumb ipak da vidite, inače sve radi. A već ste pritisnuli gumb. Um, Ajde, dobro, malo da se i zagrijemo u ostalom. Dobro. Svi ste sad već glasali u redu. Zatvoreno je glasanje. Jesu tu brojke da vidimo? Dobro, evo vidite rezultat glasanja. Prvog dana nakon ljetne stanke sve malo više, za sve što učinimo treba nam malo više vremena. Evo, usvojen je amantman. Sljedeći, 16202, izvolite. Zatvore se glasanjem. Usvojeno je. Sljedeći, e, FAM 6203, otvoreno glasanje. Zatvoreno. Usvojeno. Sljedeći je FAM 6204, otvoreno glasanje. Zatvoreno. usvojeno. FAM 6205, glasanje je otvoreno, pa je zatvoreno. Usvaja se. 6206 amandman, otvoreno glasanje. Zatvoreno. Usvaja se. Zatim FAM 6207, glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se sa 27 glasova. FAM 6208, otvoreno glasanje. Zatvoreno. Usvaja se sa 26 glasova za. FAM 6209 i 6210, to je identični amandmani, zajedno glasujemo njima. Otvoreno glasanje. Zatvoreno. usvojeno sa 23 glasa. Sljedeći je FAM 6211, otvoreno glasanje, zatvoreno. Jasno da je usvojeno sa 208 glasova. Zatim FAM 6212. Glasanje otvoreno. Zatvoreno. Osvaja se. Amendman FAM 6213. Otvoreno glasanje. Zatvoreno. Osvojeno je 27. FAM 6214. A, usvojeno, jasno je. Dakle, FAM 6215. Glasanje otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. FAM 6218. Glasanje otvoreno. imamo prije toga 6.2.16 i 6.2.17. Međutim, ti otpadaju ako se 62.15 usvoji, još to jest. Prema tome, idemo na 6.2.18, glasanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno je sa 26 glasova. FAM 6.2.19, otvoreno glasanje. Zatvoreno. Usvojeno je sa 26 glasova. FAM 6220. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se sa 24 glasa. Prelazimo na FAM 6221. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Ovaj amandman je odbijen. 22 glasa protiv naprema 11 Prelazimo na 6.2. FAM 6.2. 23. Glasanje je otvoreno. Jer 62.21 nije usvojeno, onda 62.23. O tome glasujemo sada. Zatvoreno glasanje. Usvaja se. S obzirom da je usvojen, onda sljedeći amandman otpada. I vidite, sad smo upravo e, izglasali sve one amandmane koje ćemo podnijeti. Glasanje je zatvoreno.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 So, thank Hvala vam lijepo. Bili smo vrlo disciplinirani pa smo evo gotovo sve stigli na vrijeme odraditi što je vrlo e, stvarno pažnje vrijedno budući da smo počeli s glasanjima. Sada molim ljubazno one koji moraju otići da se tiho udalje iz dvorane jer sada već mogu ovdje pozdraviti našu sljedeću gošću. I mislim da će biti jako dobro za naš rad u ovom odboru da započnemo jesenji rad sa raspravom s gospođom Tinom Stolom, glavnom direktoricom za pravočube i pravosuđe i potrošače. Um, dat će nam jedan kratki pregled na početku ovog našeg mandata, što se događa, što su otvorena pitanja, koje su stanje pregovora o svim našim dosjejima koji se bave tom temom. Prema tome, odmah bih dala riječ našem gostu, gospođi Astoli, a nakon toga, kao što znate, već po običajnom procedurom započinjem na našu raspravu. Prvo će se naravno u ime stranaka govoriti koordinatori, a potom će svi ostali članovi odbora moći postavljati svoja pitanja. Evo, riječ ima gospođa Astola. Gospođo predsjednice, cijenjeni članovi odbora, dame i gospodo, stvarno je veliki užitak, ne samo čast što sam ovdje među vama i puno vam hvala da vam e, pozivo da možemo raspravljati o onim pitanjima rodne ravnopravnosti za koje je glavna uprava za pravosuđe i odgovorna. I čestitam vaše predsjednici na ovom važnom imenovanju za predsjednicu ovog odbora. Nadam se da ćemo nastaviti sa onom sjajnom suradnjom koju smo mi u prošlosti uvijek ostvarivali i imali sa vašim odborom FAM. Želimo zadržati vrlo otvoren dijalog kako bi mogli održavati strukturne razmjene mišljenja o svim važnim dosjejima na kojima radimo. Naravno, u cilju e, poboljšanja kvalitete rodne ravnopravnosti na korist svih. I evo nekoliko riječi o važnim dosjeima na kojima mi radimo. Recimo nasilje protiv žena, ravnoteža između života i, i posla, zatim o e, uključivanje rodne, rodne ravnopravnosti u sva područja i sve politike našeg djelovanja i tako dalje. Prvo nasilje protiv žena. Mislim da borba protiv nasilja protiv žena online i zapravo i dalje traje jer to je i dalje jedna vrlo visok prioritet politički za našu komisiju. Vidjeli ste već u političkim smjernicama koje nam je iznijela e, dezignirana, izabrana predsjednica komisije nova Eh, von der Leyen kako je naglasila upravo borbu protiv nasilja protiv žena. Europski parlament, a posebno vi u vašem odboru kao i odbor Libe, su bili naši bliski saveznici tijekom čitavog posla na tome do sad našeg napornog rada u toj borbi i nadam se da ćemo moći nastaviti posao. Prava žrtva i direktiva o pravima žrtva je jedan od vrlo važnih pravnih akada koji određuje obvezujuće norme za sve i koje daje kompletne standarde za zaštitu svih žrtava i žrtava nasilja posebno. To je direktiva koja već postoji i koja se počela već 2015. primjenjivati. Međutim, većina e, zemalja članica još uvijek nije u cijelosti implementirala tu direktivu u svoje nacionalno pravosuđe. Prema tome, komisija neće štediti sredstava kako bi osigurala da zemlje članice doista E, u cijelosti implementiraju tu direktivu i zaštite žrtve nasilja gdje god se to nasilje dogodilo unutar Europske unije ili izvan nje. Imamo, imamo 16 e, slučajeva gdje su krenuli postupci zbog kršenja toga u raz 16 zemalja kod njih se to dogodilo, a devet trenutno se nalaze zapravo u onoj glavnoj fazi postupka protiv zbog kršenja europskih propisa. Također mi trudimo i koristimo sva sredstva kako bi se zemlje poštivale svoje preuzete obveze i o tome obavještavamo i obavještavat ćemo parlament i dalje redovno. Jer e, to je jedna od najvažnijih područja gdje se borimo protiv nasilja protiv žena, upravo poštivanje te direktive. Nadalje gledamo kako bi mogli pojačati svoju borbu protiv online nasilja, e, protiv žena ili govora mržnje i takvog ponašanja mobinga. Mi smo hashtag e, digitalni, jedan, digitalnu medijsku kampanju pokrenuli e, početkom ove godine kako bi smo posebno osvijestili građanstvo i opće sve ljude, javnost širu na to što se događa ženama. Također smo iznijeli vrlo zanimljive brojke koje je parlament isto dobio svojim anketama i koje su vrlo visoke. Zatim imamo različite susrete sa nevladinim organizacijama i dalje različite kontakte preko svih platformi internetskih. Također 2016. smo već e, usvojili jedan plan za tu online kampanju u kojem se mi borimo protiv online e, nasilja protiv žena. Jedan kodeks postupanja smo usvojili i sada ga de facto propagiramo diljem e, akademske zajednice, ali i u široj javnosti. Što se tiče specifične legislacije, nemamo nikakvih specifičnih zakona konkretno koji ciljaju na online nasilje protiv žena. Međutim, imamo E, dovoljno široke formulacije u našem direktivi protiv nasilja protiv žena koje se mogu koje to pokrivaju kao i u drugim našim pravnim aktima. Recimo, Istanbulska konvencija je tu jako važna na tom području. Ona zahtjeva od svih potpisnika da se kriminalizira psihološko nasilje te da se zabrani svaka vrsta zlostavljanja, pogotovo u uspada i online. 22 države su do sada već pristupile toj konvenciji. Te države su do sada već kriminalizirale i zabranile mnoge oblike tog nasilja, ne samo ono klasičnog. Međutim, to je različito od države do države. Prema tome moramo više toga pronaći i vidjeti kako se događa u pravnim odredbama ostalih država i tu na tome poraditi. Osim toga, jedan od naših prioriteta je upravo da osiguramo temeljna ljudska prava u koje spada i sloboda govora. Tu moramo jasno odvagnuti u skladu s time e, se bavimo i drugim e, stvarima e, u borbi, dakle ne bavimo se samo online bor, nasiljem protiv žena, nego i drugim vrstama kaznenog kriminalnog ponašanja u on, online. Zatim, statistički podaci koje prikupljamo, to je temelj našeg posla. Eurostat je već počeo rad 2016. na jednoj sveobuhvatnoj anketi i studiji o tome da vidi kako se događa. 14 država je do 2018. dovršeno, a sljedeće godine se nadamo da će najkasnije do rujna 2020 22. zapravo biti gotov kompletan posao na toj studiji. Zatim, pitanje ravnoteže između posla i privatnog života. Tu bih doista željela da odbor FAM e, nastavi svoj posao kakav koji je do sada, dakle u uskoj suradnji s nama odradio na ovoj novoj direktivi koja bi trebala regulirati tu ravnotežu između privatnog života i obiteljskog i posla. E, riječ je o tome kako da se predvidi podjela kućnih obaveza kako bi se omogućilo ženama da jače sudjeluju u tržištu rada. Naša uprava za pravosuđe, glavna uprava za pravosuđe će pomoći zemljama članicama da implementiraju kasnije tu direktivu. Mi organiziramo različite radionice kako bi dali na taj način potreban input i nužne smjernice, ali i imamo i različite događaje s kojima ćemo krenuti u kampanju. Zatim imamo program za kvalitetno građanstvo i kvalitetan život, a radimo i na tom, na drugim područjima kako bi pojačali tu ravnotežu. I s obzirom recimo na zbrinjavanje djece ili ostalih svih po, e, dijelova koji spadaju u poboljšanje tog ravnotežnog, uravnotežnog odnosa između privatnog života i posla. Zatim i tu smo isto tako krenuli u različite kampanje za dizanje svijesti, za osvještavanje šire javnosti, pogotovo muškaraca, o tome šta je sve potrebno i kako bolje postići tu ravnotežu. Vrlo je važno e, zatim boriti se protiv uvriježenih stereotipa, stereotipova i uvriježenih zapravo klasičnih tradicionalnih predođbi, koje su vrlo stereotipne. Zatim, E, mislimo da se do sada posao na tome presporo odvijao. Europski parlament je komisiju već e, više puta pozvao da izađe sa nekim svojim zakonodavnim inicijativama kako bi se i tu transparentnost povećala i ubrzao napredak. E, pogotovo kod svih mogućih pitanja rodne ravnopravnosti, ali onda i posebno kod pitanja nejednake plaće za muškarce i zemlje i žene. Čak nakon 27 godina od kad se mi bavimo tom temom, imamo jednu prosječnu razliku od 16% koliko su žene manje plaćene od muškaraca, a još više zabrinjava ona recimo razlika u mirovinama koja iznosi više od 35% u prosjeku. I e, to je naravno posljedica jednog cijeloživotne nejednakosti među rodovima i tretiranju e, dakle različita muškaraca i žena na poslu i pogotovo u smislu plaćanja. Mislimo da bi trebala tu puno veća transparentnost biti postignuta kod plaća i upravo se tom našim akcijama koje smo posvetili većoj transparentnosti i dakle da učinimo vidljivim upravo ove velike razlike e, u odnosu na muškarce i žene, što znači da želimo omogućiti pristup informacijama o plaćama i u privredi i generalno u društvu. Vidjeli smo već recimo u Velikoj Britaniji kako su, je nedavno usvojen zakon o transparentnosti plaća, doista e, prouzročio velike promjene u načinu plaćanja u velikim korporacijama muškaraca i žena. E, dakle, tu se, tamo je recimo e, isto tako velika razlika postojala da su žene i muškarci imali 60 do 70% maksimalno plaće svojih kolega muških, međutim to se bitno poboljšalo nakon tog novog zakona. Zatim, mislimo, sad trenutno mi provodimo različite procjene. Ovo kako bi mogla izgledati procjena učinka jednog takvog zakona, ali onda ćemo krenuti u akciju. Zatim, e, naša je novo izabrana komisija je rekla da će tijekom prvih sto dana svog mandata e, e, nadoknaditi dakle, tu sve što do sada nije učinjeno, dovoljno učinjeno na ukidanju te i uklanjanju te velike razlike u plaćama i zbog toga se nadam da ćemo vidjeti sad i rezultate E, jer naravno postoji tu i različita segregacija kod nekih e, zvanja i nekih poslova, a osim što su nejednako plaćeni. Zatim uključivanje pitanje rodne ravnopravnosti u sva područja e, života, rada i politika. Mislim da tu radimo na dva kolosijeka. Imamo s jedne strane vrlo specifične aktivnosti, a isto tako imamo i unutar komisije jednu posebnu radnu skupinu u kojoj sudjeluju dakle predstavnici gotovo svih općih uprava kako bismo doista u sve čime se komisija bavi, u kompletan naš radni program unijeli i pitanje rodne ravnopravnosti. Zatim, pitanje zastupljenosti žena u upravnim tijelima, u politici i tako dalje. Naša novoizabrana predsjednica komisije je već rekla u svojim smjernicama da će se doista pobrinuti i da će deblokirati sadašnje što smo imali različite prepreke za ovu direktivu o tome kako moraju biti jednako zastupljene žene u svim tijelima i upravnim i najvišim. Vidimo da tu na tom području ima različitih e, razvoja i smjerova u zemljama kamo se ko ide, ali mislimo da bi stoga jedna evropska e, evropski propis i evropska legislativa koja bi to de facto uniformirala bila vrlo, vrlo dobra i da je krajnje vrijeme za to. I sada bih ovaj početni dio svog izlaganja završila sa nekoliko riječi o našom strategijom za rodnu ravnopravnost. Mi smo počeli pripremati tu strategiju, a istodobno procjenjujemo i strateški angažman koji smo e, koji smo dakle investirali u proteklom mandatu u te napore. Mi moramo dakle naučiti iz naših proteklih napora i proteklih iskustava da vidimo kako ćemo bolje i brže odgovoriti na sve nove izazove i na situacije koje nastaju i brzo se mijenjaju. Mi dakle održavamo javne konsultacije kako bi recimo procijenili situaciju gdje i kako, koliki je e, strateški angažman za to i to od e, ožujka do svibnja smo to provodili i uskoro ćemo objaviti rezultate e, analize toga. Povjerenica Jurova je već isto tako e, propagirala tu našu kampanju i dala jedan radni program onog što se radilo i što treba još učiniti. Imamo jedan e, poseban vijeće savjet, za, savjetodavno vijeće za tu temu i njihovo ćemo mišljenje isto tako uzimati kao temelj za naš rad. Osim toga imamo i mrežu E, stručnjaka za rodnu neravnopravnost koji rade na svim područjima i njihov input također koristimo. Trenutno e, jedan dio tih stručnjaka radi i svoj nacrt teksta te naše buduće strategije za uklanjanje rodne neravnopravnosti koja bi trebala biti gotova e, do kraja ovog mjeseca, tako da ćemo moći onda tu strategiju 2020 za 2020 predstaviti. Uglavnom to su teme koje se obrađuju, koje su već bile e, ovdje navedene i navedene u programu komisije za iduće razdoblje. Dakle, to je ravno, ovo sve o čemu smo govorili, ravnoteže između privatnog i poslovnog života, jednaka zastupljena žena u svim mogućim upravnim tijelima i tako dalje. Dakle, mi u vezi s tim razvijamo jednu vrlo široku, vrlo ambicioznu strategiju koja nam treba koja bi nam trebala pomoći da se doista iskorijenimo u jednom dalekoročnom programu rodnu neravnopravnost. Hvala lijepo. Hvala vam na vašem e, uvodnom izlaganju, pa mislim da odmah možemo preći na zapravo pitanja naših članova odbora, kogod želi, jer već smo dobili tu prvo koordinatori, naravno, a potom svi ostali članovi odbora. stolja. So, uh, please, Francis. I onda opet uh, gospođa Stol, izvolite. Hvala i hvala vam na izlaganju i na radu kojeg ste do sada obavili i na suradnji s ovim odborom. Dotakli ste se mnogih tema i hm, ako sam sada na iskušenju da se svih dotaknem, ali ipak ću se uzdoći nekoliko točaka. Da započnem sa pitanjem nasilja nad želama. Bilo je jasno da ne možemo uopće biti zadovoljni sa ostvarenim. Prije mnogo godina sam e, mislila da ćemo imati promjene u obrazovanju, informacijama i u drugim područjima, ali ovo je problem koji se dalje nastavlja. Mislim da su tu dvije teme vrlo važne koje morate imati i vi na umu, ali i države u budućnosti, a to je e, kontrola pomoću koje se nešto pokušava usmjeriti u nekom smjeru. Mislim da bi to bilo važno riješiti pomoću političkih mjera. a i pitanje ubojstva žena i dalje zabrinjavajuće pitanje. što se tiče ove direktive, dobro da ju imamo, ali ako želimo da bude učinkovita, onda e, bi nam trebalo mnogo inicijativa za osposobljavanje onih agencija koji tome sudjeluju, primjerice policijskih snaga, e, sudovi također posebice, da se pokuša izmijeniti kultura. Tu imamo još mnogo posla i stoga me zanima koje su to inicijative, a koje možete vi podržati kako bi se to dogodilo. To je, mislim, vrlo važno. E, razlika u plaćama između muškaraca i žena. Što se toga tiče, mislim da ne možemo pocijeniti koliko je važno da se radi na tome da se ta razlika smanji. E, čula sam da je to nešto što je jednako važno kao i jednaka plaća. Ako dakle uspijemo dobiti dobro zakonodavstvo u izvješćivanju o toj razlici i za, tu temu. I stoga mislim da i na tome trebamo raditi. I na posljedku bih rekla da mi da bih rado da vaš odjel e, podržava zajedničke inicijative sa ovim odborima i sa drugim odborima jer mnogo rada na području rodnakosti tiče se različitih sektora, ne samo na našoj razini unutar odbora i na vašoj razini glavne uprave moramo vidjeti različite inicijative između primjerice e, nas i vas i moramo nekako se u tom smislu. Hvala. Hvala. Zaprimili smo nekoliko pitanja. Marijana je sljedeća. Hvala vam lijepa i ja vam zahvaljujem na tome što ste došli na vašem radu. To će ići samo na zajednički način, stoga je prekrasno da e, uprava za pravosuđe zaštitu potrošača imali problem sa prevođenjem. Geht es jetzt? Ich, okay, es geht... sada prijevoda, da. Dakle, moguće to postići samo zajedno. I je dobro da vi iz glavne uprave za pravosuđe i zaštite potrošača uvijek iznova imate kontakt sa drugim odborima. A naš odbor za jednakost spolova je vas podržavao u potpunosti u tome kada se o tome da budete pokretač. I stoga ovdje mnogo muškaraca više nas sjedi koji kažu da sve je to u redu, ali to je još premalo. Mislim da je to na neki način sasvim dio naše, naše DNK. E, u ovom odboru da nismo zadovoljni s onim što je postignuto, nego da pokušavamo postići još i više, ali ipak vas moram i pohvaliti jer to isto tako treba priznati što ste postigli. Nešto što meni nedostaje uvijek iznova je pitanje sankcija. Imamo primjerice temu Women on Boards, imamo pitanje e, razlike u plaći između muškaraca i žena, imamo i druge teme, primjerice kada se radi o prevenciji nasilja, ali i o samoj temi nasilja kada se već dogodi neki čin nasilja. Dakle, zanima me zašto su sankcije često toliko niske. Osjećaj među ljudima je takav da su sankcije vrlo važne kako bi doista rekli da to nije nikakva igra, da to nije ništa zabavno, da je to nešto ozbiljno i stoga vas molim da pogotovo kada se radi o, i o provedbi Istanbulske konvencije da kažete da nam trebaju specifično sankcije i tu ne mislim na to da se kazne države koje još nisu potpisale tu Istanbulsku konvenciju već da se unutar država E, taj sustav kazni e, dobro izgradi. Mislim da je to nešto što je važno naš osjećaj pravde, da te sankcije, posebice na tim područjima koje su više soft područja, isto tako budu dio fokusa. Moram zatim reći da se sramim što je Njemačka provela e, direktivu o ženama upravnim odborima na Njemačkoj, a blokira istodobno donošenje iste na europskoj razini. Dakle, nije moguće da netko nešto kod kuće počne primjenjivati, ali na europskoj razini to ne želi. Ja se sam zbog toga kao parlamentarna zastupnica i moram vas zamoliti da pripazite na to što se događa s jedne strane u pojedinim državama, a kako zatim onda postupaju prilikom glasanja na razini Europske unije. Jer tu se kad kad javlja to da je to samo kad neka strategija, da se na nekoj razini Europske unije bude protiv toga, iako se to u vlastitoj državi provodi. A ta direktiva žena u upravnim odborima je nešto vrlo vidljivo i Njemačka je to e, uspjela provesti vlastitim zakonima unutar Njemačke, ali blokira to isto kada se radi o Europskoj uniji. Evo neću još mnogo duljiti, želim dati vremena i kolegicima. Moram reći da nam treba samo još e, jedna strategija, strategija za rodnu jednakost nije moguće da Europski parlament, evo prošli put smo e, prosili za to, moram tako reći, 25 e, ministra i ministrica iz država su se založili da bude ponovno jedna strategija i opet nemamo nijednu strategiju. Sad imamo pet godina gdje je vladala rupa, gdje nismo ništa radili. Molim vas da e, vašu snagu usmjerite na to. Vi znate da smo mi uz vas i molim vas da se založite za to sa svom vašom energijom da opet dobijemo jednu takvu strategiju. Hvala. Irene Torne je sljedeća. Hvala vam. Hvala vam što ste ovdje. Što se nas tiče, mi se slažemo sa svim onima što ste vi rekli posebice što se tiče toga e, koliko su važne teme nasilja nad ženama, e, jednaka plaća, ravnoteža između poslovnog privatnog života i tako dalje. Kao što ste rekli, postoje neki komadi zakonodavstva u nekim državama koji su dosta zanimljivi, a kad kad e, nam ti isti nedostaju na razini zajednice imali smo tu ideju pakta Simon Vela, dakle da, da vidimo kakvo je stanje što se tiče svih zakonodavnih akata koji postoje već u pojedinim državama članicama, kako bismo onda tu razinu postigli i na Europskoj uniji. Dakle, tu ne izmišljamo <coughs> toplu vodu, postoje stvari koje funkcioniraju. Zatim još jedna važna e, točka, vezano uz to što već postoji, što dobro funkcionira. Možda nam malo nedostaje pokazatelja, dakle brojki. Primjerice, možemo li danas doista znati kada se radi o različitim direktivama koje postoje u Europskoj uniji, a koje imaju za cilj da se e, u okviri jednakost u plaćama, Postoje li doista e, studije za evaluaciju koje smo proveli da možemo reći evo tu smo uspjeli napredovati, tu smo uspjeli napredovati, dakle ovo funkcionira. Da imamo više racionalne informacije o tome. Zato što su to teme koje nas jako zakupiraju, ali brojke pokazuju e, ono što se doista događa. I to je nešto što zapravo se tiče svih politika Europske EU. Danas ste nam vi govorili o onome za što ste vi nadležni, ali vaša nadležnost e, dotiče primjenu e, drugih programa Europske unije. Evo, jedan primjer je Erasmus. Oni studenti koji iskorištavaju Erasmus zasigurno će imati bolju karijeru od onih koji ne uspiju iskoristiti Erasmus. Dakle, imamo li primjerice jednakost između spolova u tom programu Erasmus? E, znamo li to? Možemo li to vidjeti? Trebali bismo imati određenu dosljednost u europskim e, politikama e, što se tiče i vašeg, vašeg područja rada. Hvala. Hvala, gospođa Alice Kunke je sljedeća. Ne. Dobro. Možda ćemo prijeći onda na nekog drugog. Mislim da nitko nije tu iz, uh, kluba Ideja, da gospođa Andersen nije tu i ne znam, ne vidim gospođu Višnjevsku među nama. Što znači da ću onda sada riječ predati uh, gospođi Sandri Pereri iz Gura. Izvolite. Hvala vam lijepa. Imam tri pitanja za vas. Ekonomska kriza se proširila u Europskoj uniji, imamo veliku nezaposlenost, siromaštvo, a prije svega su toga patile žene u ruralnim područjima. Što misli napraviti Europska unija vezano uz to da e, žene manje pate, posebice žene manje pate kada dođe do uh, pada gospodarske aktivnosti. Kao drugo, Europski parlament je zauzeo vrlo jasan stav što se tiče seksualnog skorištavanja i prostitucije. I zanima me, eh, mislite li nas podržati u toj borbi protiv prostitucije, protiv trgovina sa ženama i djevojčicama i svim eh, s time povezanim problemima. Isto tako Europski parlament zauzeo jasan stav što se tiče zdravlja i produktivnih prava žena u Europi, ali i izvan Europe. Mislite li nas podržati u tome kako bismo im svima dali pravo da e, dobiju kontracepciju, da imaju pravo raspolagati vlastitim tijelom i vlastitim zdravljem? Hvala. Hvala. Gospođa Stola će sad odgovoriti na vaša pitanja, on će imati drugi krug e, i već smo zapisali dosta govornika. Thank um, I Hvala. Čak i na temelju ovih pitanja možemo vidjeti koliko je potreće široko, koliko je teško, koliko je složeno. Mislim da je ovo tema koja se nalazi posvuda u svim odborima, kao što je i zadnje pitanje e, naglasilo. Što se tiče korecivne kontrole, pisane kontrole. Mislim da ono što sam već spomenula je to da moramo raditi vrlo snažno na tim rodnim stereotipovima koji postoje. Jer mislim da je to temelj na, onda na kojeg se nadvezuje svo nasilje nad ženama i stoga je rad na tome vrlo važno. Zatim što se naših područja na kojima možemo raditi, nešto važno je ono što sam već spomenula, a to je nasilje na ženama na internetu, jer je to nešto što zastrašuje ljude, što zastrašuje ljude koji su u javnoj sferi, ali isto tako i ljude koji ne rade zapravo u svom životu na tome da postanu političari, ali koji žele moći slobodno govoriti na društvenim medijima i zatim ih se onda napada i uzmirava. I toga mislim da možemo raditi na tome. Što se tiče žrtava, te osposobljavanja agencija i nevladinih udruga. Znam da se dosta toga već odvija u državama članicama, a naravno da možemo vidjeti što mi možemo napraviti sa financijskim sredstvima koje koja mi imamo na raspolaganju za to i gdje tu možemo pripomoći. Zajedničke inicijative. Mislim da je važno prisjetiti se da e, se veliki dio ovog rada ne tiče samo zakonodavstva, već i mnogo toga drugoga. I tu mislim da smo već imali dosta zajedničkih inicijativa. Imali smo zajedničke događaje i slično i po tom pitanju mislimo nastaviti raditi s vama. Sankcije. To je teško pitanje. Zato što države članice imaju različite kaznene sustave koje su izgrađene različitim strukturama i razina kazni u različitim državama je razlika. No to ne znači nužno da sve sankcije moraju biti jednake u svim državama, već da to mora biti na dobroj razini unutar sustava koji vlada u državi članici. To je nešto što bismo možda trebali uh, pogledati. Istodobno bih htjela naglasiti da postoji ta potreba da se bavimo prevencijom. Kada govorimo o nasilju nad ženama, moramo surađivati na tome i sa muškarcima. I tu onda opet dolazimo do stereotipova i do toga kako možemo pomoći onim muškarcima koji su nasilni nad ženama. Znam da se neki od njih e, grozno osjećaju nakon e, što tako nešto učine, ali ne znaju što učiniti po tom pitanju. I to je možda isto tako e, jedno područje na koje možemo mnogo toga postići sa kampanjama podizanja razine svijesti. Zatim što se tiče inicijative Women on Boards, žene u upravnim odborima, doista se nam da će se to odblokirati s vremenom i da ćemo onda moći nastaviti dalje s tim. Rekla sam da se pozitivne stvari već događaju u državama članicama i mislim da je činjenica što imamo taj prijedlog već pomogla dosta, ali doista znam da će se ta blokada riješiti. Ne mogu se složiti s izjavom da je e, tijekom strateškog, e, tijekom strateške suradnje e, rad zastao. Mi smo naporno radili. Iako možda vidljivost kod vas u vašem umu možda nije bila toliko vidljiva, ali ili jaka. I drago mi je da je predsjednica komisije sad rekla da ćemo dobiti strategiju. Što se tiče statistika i najboljih praksi, pa to je zapravo zadaća instituta za ravnopravnost spolova, EGE. Dakle, na njima je da nam pruže dobre statističke podatke, dobre pokazatelje za ova područja i mislim da tu imamo dosta materijala. No opet, djelomično je to i pitanje e, podizanje razine svijesti da oni koji ne znaju e, kako izgledaju te statistike da mogu e, početi ih gledati. I mislim da je i ova razlika u mirovinama od 35% doista šokantna i ako izađete s tom brojkom pred ljude, onda, onda ljudi počnu svačati da nešto ne valja. Ne znam, imamo li statistike o tome kako studenti e, programa Erasmusa kasnije napreduju u životu, u svojim karijerama, ali sigurna sam da postoji statistika o tome koliko tu ima muškarci i žena među tim studentima, no ne mogu vam obećati da ćemo moći imati tu statistiku. Mislim da postoje druge, drugi statistički podaci koji nam ukazuju na to kako e, mladi muškarci i mlade žene e, postižu e, rezultate na raznim područjima. Zdravlje žena, reproduktivna prava. Nešto što moram naglasiti je naravno to da je i dalje obiteljsko zakonodavstvo primjerice u nadležnosti država članica. To je njihov prerogativ. A Europska unija je tu radila na taj način da je pokušala pomoći onim ljudima koji su žele, koji su prebaciti iz jednog područja u druga da zadrže svoja prava pritom. Ali mi ne definiramo kako za europska obitelj primjerice. Iz toga smo dosta ograničeni što se tiče toga što možemo postići na području pravosuđa. Nadam se da sam odgovorila barem na dio vaših pitanja. Hvala. Hvala, Da mi nastavljamo. Sada ću vam pročitati imena, te ću zaključiti popis govornika. Već e, možemo vidjeti da se nećemo moći pridržati točno našeg e, vremenskog plana, ali mislim da je ovaj put za naš odbor vrlo važno da prijeđemo sve teme koje imamo i onda ćemo kasnije uh, e, nadograditi to vrijeme. Pročitat ću sada imena. Hjoa Jones, Letao Marquez, uh, uh, Darja Plinkevičute, Palop, Galvez Munoz, Piedron, F Frezon, Rodriguez Ramos, Brunet and finally me. So you see more or less many, many of us are asking questions. Kao što vidite, mnogi od nas su eh, htjeli postaviti vam pitanje. Doista vas molim da budete kratki, jer će neće biti vrlo teško eh, sažeti na kasnije raspravu. I sada odmah kolegice Rafaeli predajem riječ. Izvolite. Hvala vam. Da, ja sam raznačena time što sam prvi govornik zapravo. Moje pitanje upućeno vama, mislim kao prvo zahvaljujem vam na tome što ste tu i što ste nam držali izlaganje, doista mi je to vrlo drago, drago mi je što ste dotakli isto tako pitanja žena u upravnim odborima. Kad sam postala izvjestica u Sjeni za to pitanje, me doista zanima što konkretno Europska komisija može poduzeti kako bi se odblokirao taj dosije. U nizamskoj statistike od jučer pokazuju da je udio žena u uh, e, poduzećima koji se bave uh, koji se bave internetskim postom uh, u porastu, ali dalje preniska razina. I stoga mislim da je doista krajnje vrijeme da se ta inicijativa pokrene i molim vas da mi kažete kako konkretno možemo raditi na tome da se odblokira taj dosi u vijeću o ono što Europska komisija misli napraviti kako bi se potaknuo porast žena u odborima u međuvremenu. Dakle, doista nam treba taj neki plan za to razoblje e, između e, pokreta, do pokreta inicijative. Hvala, Jackie Jones. Ne. Gospođa Melchior. Hvala vam. Da. Spomenuli ste nas nad ženama. Zanima me i ono što je e, poslava kao pitanje gospođa Fitzgerald što se tiče kolektivne kontrole i psihološkog nasilja jer e, fizičko nasilje nad e, ženama i nasilje unutar obitelji vrlo često svodi se na nasilje muškaraca nad ženama i vrlo često je popraćeno i pritiskom i s psihološkim nasiljem. I stoga me zanima što možemo raditi na tome? Znam da nekoliko država članica je sada kriminaliziralo takve činove, ali e, me zanima kako mislimo nastaviti raditi po tom pitanju. Isto tako, što se tiče nasilja nad ženama, jedan od najvećih zajedničkih e, e, nazivnika između primjerice terorista i drugih ljudi je taj da vrlo često prije tih činova budu nasilne nad ženama. Mene zanima kako izgledaju te statistike. Mislim da moraju žene postati vidljivije kako bismo imali veću kvalitetu. Hvala. Hvala vam što ste bili kratki. Izvolite. Hvala i hvala što ste danas ovdje kod nas u odboru. Imam nekoliko točaka. Riječ je o cedulu, dakle već je prošlo četrdesetak godina od osnivanja te platforme. Dakle, ove godine bilježimo ovu obljetnicu i zanima me što je komisija poduzela na osnovu tih e, načela i zakona koji su doneseni prije toliko godina. Dakle, riječ je o jednoj vrlo širokoj konvenciji, platformi, bavi se svim ovim aspektima koje smo danas već spomenuli. Međutim, mene zanima kako to povezati sa onim što se danas događa. Dakle, SIDO nam omogućava da osmislimo mjere dakle, koje će se donositi u društvu i u pravosuđu. Dakle, ne samo e, formalna ravnopravnost, već stvarna ravnopravnost. Primjerice, pitanje mirovina i razlika u mirovinama. Dakle, to ne ovise o donesenim zakonima i situacija je dosta loša za žene. U Ujedinjenoj kraljevini smo poveli kampanju s tim u vezi, imamo čak i sudske slučajeve koji se bave ovim pitanjem. Dakle, govorimo o postojanju e, strategije koja će obuhvatiti stvarnu rodnu ravnopravnost, koja će se temeljiti na ovim e, načelima. Potom, e, jako mi je drago čuti, ovo, čuti ovoj inicijativi, dakle žene upravnim odborima. Dakle, često se postavlja to pitanje zašto nemate više žena u upravnim odborima. Dakle, bilo bi dobro ovdje razviti dodatne strategije. Drago mi je da koristite britanske primjere u svom izlaganju, ali smatram da transparentnost kod isplate plaća funkcionira. I e, sami ste rekli, ovo treba biti sveobuhvatno načelo i treba biti posljedica ukoliko se ono ne poštuje. Dakle, od strane poslodavca ili vlasnika plaće između muškaraca i žena trebaju biti jednake. Također mi je drago što se bavite nasiljem protiv žena i djevojaka. Mislim da se upravo o njima trebamo najviše baviti. Riječ je najranjivijim skupinama. Hvala vam na svemu što poduzimate. Hvala, Marija Margel. This one. Um, muito obrigada. Eh, e, eh, muito... Hvala lijepa. Hvala gospođi direktorici što je danas eh, s nama, što nam je predstavila dakle svoj rad te probleme s kojima se bave. Imam jedno pitanje i jedan prijedlog što se tiče ravnoteže između privatnog i poslovnog e, života. U Portugalu smo nedavno imali e, jako dobro iskustvo, dakle jedan pozitivan primjer. E, donesen je propis u koji je obuhvatio dakle tijela javne uprave, privatni sektor. Riječ je o izdavanju certifikata, dakle kojim se poštuju pozitivni propisi vezani uz poštovanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života. Tu se uključio velik broj organizacija, izdan je već velik broj certifikata, dakle evo, riječ je o jednom pozitivnom primjeru dobre prakse. Dakle, to polako ulazi u način upravljanja poduzećima. E, smatrate li da bi bilo zanimljivo da se i recimo na razini Europske unije stvori sličan e, standard kada je riječ o ovoj ravnoteži između poslovnog i privatnog života? Hvala lijepa. Mm, zastupnica Rotrike Špalop. Ispričavam se, kaže predsjednica. Preskočila sam ime. Darija Blinkević, čujte, izvolite.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 Potom ova direktiva koju ste spomenuli je nastala i na inzistiranje našeg odbora. Europska komisija je dakle predstavila dobar prijedlog. Naš odbor je međutim još ambiciozniji i htjela bih eh, da se u rad na ovom pitanju u većoj mjeri uključi Europska komisija, a sve kako bismo i mi u tom cijelom postupku imali značajniju ulogu. Tražimo plaćanja, dakle i pomoć, odnosno naknade za one osobe koje se brinu o nekome kog imaju na teret. To je dakle jako važno u smislu pomirbe, odnosno bolje ravnoteže između privatnog i poslovnog života i tu razgovaramo dakle sa dionicima. Mislim da ovdje treba uključiti sve u ovaj proces i trebamo putem ove direktive dakle promovirati pozitivne promjene. Mislim da je dobro da se izabrana predsjednica Europske komisije zalaže za ukidanje razlike u plaćama između muškaraca i žena. Međutim, stvari se ne mijenjaju dovoljno brzo, čak u nekim državama članicama dolazi do pogoršanja situacije. Stoga imam za vas jedno pitanje. Kada bude formirana nova Europska komisija, bilo bi dobro da se razmisli o izradi jednog obvezujućeg teksta, možda u obliku direktive, koja će se baviti upravo ovim pitanjem jednakosti plaća između muškaraca i žena. Jer dosadašnje preporuke i smjernice, kao što ste sami rekli, nisu bili dovoljni. Potom je tu čitav niz stvari koje su donesene dakle, u ovom kontekstu, ali ja bih ipak htjela uputiti i vama apela i o Europskoj komisiji i općenito. Bilo bi dobro da se Istanbulska konvencija ratificira u svim državama članicama Europske unije. Prema podacima kojima raspolažem, ima barem desetak e, država članica koje to još nisu učinile. smatram da Europska komisija tu treba napraviti određene korake. Bilo bi dobro da promovira dakle, potrebu da se ovo ratificira. I za kraj zamolila bih vas da podržite rad instituta, Europskog instituta za ravnopravnost spolova. Riječ je o doista važnom institutu za cijelu Europsku uniju. To je institut koji treba imati na raspolaganju više resursa da bi mogao funkcionirati na odgovarajući način. Svi čekamo predstavljanja strategije koju očekujemo brzo. Evo dalija je bivša predsjednica našeg odbora i sad riječ ima Adina. Eh, Hvala lijepo. Drago mi je što je gospođa direktorica danas s nama čuli smo dakle što nam se predstavljalo, predstavilo kao programska linija za razdoblje u 2020. Dakle, ravnoteža između privatnog i poslovnog života te borba protiv eh, nasilja nad ženama. Ne sviđa nam se što je dalje prisutna u europskom zakonodavstvu svojevrsna fragmentiranost kada je riječ o ovoj vrsti nasilja. Evo, tu temu je već govorio čitav niz kolega. Bilo bi dobro da se ovdje postigne veća učinkovitost kada je riječ o dolasku na koncu ovih slučajeva pred sud. E, možda se na to nasilje gleda nedovoljno široko, možda bi ovdje trebalo obuhvatiti više stvari. Podržavam također ratifikaciju Istanbulske konvencije u svim državama članicama. Brine nas također pitanje dostupnosti pobačaja zabrana pobačaja je nasilje nad ženama. Potom vezano uz obiteljski život, željela bih čuti što mislite o porođajnim dopustima, dakle koji se ne mogu prenositi, koji nisu plaćeni u iznosu od 100%. To je, to je pitanje koje se često spominje u političkim programima određenih e, stranaka. Smatram da je teško putem zakonodavnih tekstova do u detalje razviti dakle potrebnu ravnotežu između privatnog i poslovnog života. Potom, e, dakle, razlika u plaćama, spomenuli ste strateške smjernice vezano uz ovo pitanje ali spomenuli ste žene na visokim položajima, ali što je sa ženama koje se primjerice bave neodređenim takozvanim pomoćnim poslovima? Hvala, Gales Munoz. E, Hvala vam. Hvala vam što ste danas s nama i na obavljenom poslu. Rekli ste da se moramo boriti protiv e, stereotipova, ali nemamo dovoljan e, broj statističkih podataka vezano uz to, uz ta pitanja. Primjerice, to se spomenulo u kontekstu Erasmusa. A najveći problem je što je naš statistički sustav prepun rodnih stereotipova. On što više promiče tu vrstu stereotipa. i onda je teško iz toga napraviti odgovarajuću evaluaciju. Jednostavno nemamo na raspolaganju potrebne alate. Htjela bi znati postoji li volja za ostvarivanjem većeg napretka dakle, na području rodne ravnopravnosti. Vi ste i sama spomenula neke, neka od pitanja, dakle razlika u plaćama ili u mirovinama, gender mainstreaming, ravnoteža između privatnog i poslovnog života. Imam ovdje citat iz Eurostata koji spominje gentlemanski sporazum vezan uz ova pitanja. Međutim, činjenica je da neke države članice ne slijede ove smjernice, što zbog krize, Eh, ili jednostavno smanjuju primjenu, ko te onda se postaje uzaludno. Pitanje je također ima li Europski institut za ravnopravnost spolova na raspolaganju eh, dobran broj sredstava da se uopće pozabavi ovim pitanjima. Ili bi se recimo ovim pitanjima trebao baviti Eurostat. Dakle, tamo bi možda valjalo promijeniti situaciju, dakle promijeniti e, naš vlastiti statistički sustav. Hvala vam, Alina. Robert. Thank you, Madam Chair, and um, thank you Hvala vam i hvala gospođi direktorici što je danas kod nas u odboru. Imam tri kratka pitanja. Prvo se tiče trenutne situacije Dakle, vidimo nazadovanje ženskih prava u nekim regijama Evropske unije. I to u slučajevima nasilja u obitelji, dakle, reproduktivna seksualna prava, LGBTI prava. Vidjeli smo da se u nekim državama članicama situacija ne poboljšava, da se evo diplomatski izrazim. E, što se poduzima dakle da se spriječi ova tendencija u državama članicama? Kako vi dakle kao direktorica za pravosuđe i zaštitu potrošača gledate na tu situaciju? Određene države članice ni ne sudjeluju u tim raspravama ili koriste poprilično snažne izraze ili čak i govor mržnja kada govore o tim stvarima. Drugo pitanje se tiče jednakih seksualnih i reproduktivnih e, prava. Trebali bismo se osigurati da u svim državama članicama žene trebaju imati jednaka prava. Zanima me koje je vaše mišljenje o tome i što se čini da se osigura jednak pristup e, za ilegalnom pobačaju. I treće, horizontalna direktiva protiv e, diskriminacije. Znamo da je ona blokirana već više od deset godina i to u vijeću. Nije se mnogo toga poduzelo u ovom području. A riječ je o vrlo važnom prijedlogu koji se tiče dakle, ugrađivanja politika ravnopravnosti u sve naše politike. Dakle, zanima me što se poduzelo vezano uz ovu direktivu i kada će ona biti usvojena. Hvala vam. Helen Fritzon, izvolite. Tack för det och eh, tack till generaldirektör Astola. Hvala lijepo gospođi direktorici Astole na njezinom izlaganju. Smatram da ona dolazi u pravi čas. Ovdje se mnogo govori o snazi, o moći, o plaćama, o nasilju, ali veliki izazov je povezan sa činjenicom da svaka treća žena nema odgovarajuće radno mjesto vrijednost ekonomske neovisnosti dovodi do prave pravca te neovisnosti. Kada govorimo o razlikama u plaćama, moramo imati na umu kolike osobe, koliki broj ljudi jednostavno nema odgovarajući posao, nema uopće, nema uopće posao. I zanima me na koji način možemo povezati ravnopravnost spolova i politike zapošljavanja. Jer trebate biti slobodni da biste mogli e, preuzeti kontrolu nad svojim životom, a to možete učiniti samo uz dostojanstveno radno mjesto. Zanima me kako se dakle može to povezati, kako to riješiti u budućnosti. Mnoge kolege su govorili o razlikama u plaćama, te razlike su prevelike na razini Europske unije. Podaci su dosta, su nešto bolji kada govorimo o Švedskoj, ali ne možemo biti zadovoljni. Vidimo da se to smanjenje razlika u plaćama u Švedskoj dogodilo prije svega u javnoj upravi. I to nakon što su se donijele političke odluke. Odlučili smo da svi oni koji rade u upravi da trebaju imati jednaku plaću za jednak rad. Svi treba imati pravo i na korištenje dijela radnog vremena ili raditi puno radno vrijeme. Dakle, tu se politički djelovali. Kako sada stvoriti vezu između politika koje se bave ravnopravnošću spolova i onih koje mogu omogućiti ženama da budu ekonomski neovisne? To treba povezati sa ciljevima razvoja u budućnosti kako bismo imali primjere dobrih praksi koje bismo mogli slijediti. Marija sorajera Mosima, riječ izvolite. Eh, Hvala. Hvala gospođi direktorici na današnjem e, posjetu. Vaše izlaganje je bilo jako zanimljivo. Moje pitanje je povezano sa rodnim nasiljem. Ne postoje dakle e, jedinstveno zakonodavstvo na razini Europske unije kada govorimo o prikupljanju podataka, pa me zanima koji su glavni problemi s kojima se susrećete u prikupljanju podataka, recimo kada poželite saznati broj žrtava ove vrste nasilja koji se bilježe svake godine na razini Europske unije. Dakle, vidljivost je od ključne važnosti u ovoj vrsti slučajeva. Dakle, na osnovu tih podataka onda možemo razviti odgovarajuće strategije. Dakle, koje su vaše ideje za dobivanje ove vrste podataka? Dakle, koji su koraci koje bismo trebali u budućnosti poduzeti? Potom borba protiv nasilja na internetu. Mm, tu je jedno pitanje. Sigurno sam da se bavite ovim pitanjem. Kako kako se strategija nosi sa pornografskim sadržajem, dakle, kojem mogu biti izloženi i mladi, koji se može pronaći na internetu u velikom broju slučajeva. Maloljetnici dakle, dolaze vrlo rano u kontakt sa ovim sadržajem na internetu, sadržajem u kojima se žene najčešće iskorištavaju. E, I zaista zabrinjava da su mladi tome izloženi. da se tako slobodno prikazuje dakle, ovo nasilje nad ženama, često je riječ o maloljetnicima. Dakle, na koji način se bavite ovim pitanjem u strategiji dakle, borbe protiv nasilja? I još jednom hvala vam što ste danas e, sa nama. Hvala lijepo, Hvala vam, gospođo predsjedateljice, gospođo direktorice. Hvala vam što ste došli. Ja imam dva kratka pitanja. Prva, budući da smo govorili o e, e, ženama u upravnim odborima, imamo i e, poveznicu sa direktivom o izvješćivanju za velika poduzeća iz 2014. gdje stoji da poduzeća moraju ustupati informacije o tome koliki je udio žena kod njih i u odborima postoji li neke naznake da je došlo do povećanja žena u upravnim odborima? Imamo li neke e, informacije o tome? Mislim da je to važno za velika poduzeća u Europi koji moraju nam davati te informacije koje moraju biti transparentne po pitanju tih podataka. Zatim jedno potpuno, jedno drugačije pitanje vezano uz e, zaštitu žena izbjeglica. Mislim da Europska unija treba biti uzor a zanima me što imamo kako bismo zaštitili žene izbjeglice. Hvala. Thank you very much. Hvala lijepo. Pina Pitjerno, a nakon toga ćemo zapravo dati riječ gospođe stoli da pokuša tematske nekako ovaj, objediniti vaša pitanja i odgovoriti. Ja znam da će ona to savršeno učiniti jer će proći kroz sve teme a ako ne stignemo baš sve, onda, i ako imate još dodatnih pitanja, onda mislim da bi bilo pametno da to, na to odgovori i u pismenom izdanju. Jer vidite, jako su široki raspon ovih pitanja i svega što vas zanima, tako da nećemo jednostavno stići. Pina. Hvala i hvala gospođi direktorici što je danas ovdje kod nas u odboru. Hvala i na njezinom izlaganju i dosadašnjem radu. Ja bih se dotaknula jednog posebnog aspekta nasilja nad ženama, to je nasilje u javnim prostorima. Imamo slučaj nasilja dakle, u obitelji gdje imamo vrlo važan instrument koji možemo koristiti, a to je Istanbulska konvencija, bez obzira na ove neke probleme koje postoje postoje vezano uz ratifikaciju svih zemalja koje to još nisu učinile, međutim tu je još jedan izdvojeni aspekt, a to je dakle nasilje u javnom prostoru. Mislim prije svega na mobbing, odnosno zlostavljanje. Tu se još mnogo toga mora poduzeti. Tu kaskamo, nemamo čak niti jedinstvenu definiciju u pravnom smislu o tome što znači biti zlostavljana. Ova definicija se mijenja od zemlje do zemlje s obzirom na različitu, dakle, um, društvenu klimu u određenim zemljama. Smatrate li da je potrebno stvoriti jedan dakle obvezujući pravni instrument, onako kako se to napravilo sa obiteljskim nasiljem u sklopu Istanbulske konvencije, dakle jedan obvezujući pravni instrument kojim će se djelovati, odnosno boriti se protiv e, nasilja i zlostavljanja koje se događa u javnim prostorima. Imali smo i značajnu izmjenu toga što zapravo znači javni prostor. Mislim na internet, na društvene mreže, na virtualni svijet. Dakle, došlo je do izmjene definicija onoga što znači javni prostor te smatram da je ovdje potrebno djelovati u pravnom e, smislu. Hvala lijepo. Hvala lijepo, Pina. Danas sam stvarno odušna da i nakon što smo zatvorili popis, ima toliko važnih stvari da dajem još e, pravo za postavljanje pitanja. Roza, izvoli imati riječ. Vrlo kratko i vrlo brzo. Hvala prvo. Mene zanima koje, kojim podacima raspolaže glavna uprava za pravosuđe o tome kako ljudi s invaliditetom imaju problema kod izbora. Naime, u mnogo slučajeva je situacija takva da invaliditet ide ruku pod ruku sa ograničavanjem političkih prava tih osoba. A mislim da su žene koje su invalidne u najgoroj poziciji. A onda imamo još jedno pitanje u vezi statističkih podataka glede sterilizacije žena sa invaliditetom. Hvala. I na kraju moje pitanje. E, vi ste govorili o različitim mrežama za jednakost e, spolova, odnosno rodnu ravnopravnost. I sad me malo više zanima mi znamo da te mreže imaju, mogu imati velikog utjecaja, pa me zanima kako ih možemo jačati. Druga stvar, žene u upravnim odborima i na vodećim funkcijama. Mi znamo da bi sve e, žene, u, barem u evropskim institucijama, trebale biti ravnopravno zastupljene. I recimo izvjestitelji e, bi trebali isto biti ravnopravno podijeljeni. Da li međutim već evo dva mandata nemamo ni mi za tu punu ravnotežu, pa nas zanima kako bi to mogli prekinuti, taj ciklus. I zanima nas da li vi imate u vašem općoj upravi jedan popis prioriteta onog što bi trebalo poduzeti mjera koje bi mogli poduzeti kako bi prekinuli tu situaciju. A sada, nadam se da nije bilo previše pitanja, međutim vidite ovdje jedan vrlo, vrlo živahan i zainteresiran, angažiran odbor i zato je toliko pitanja postavljeno. Mi bi htjeli sada nadoknaditi u ovom našem sadašnjem mandatu sve ono što smo propustili i zašto više nema vremena u prethodnim mandatima. A e, pa zato smo vjerojatno i tako navalili s pitanjima. Izvolite, imate riječ, gospođo Astola. Hvala. Prvo da vam kažem, ja sam već objašnjavala da mi radimo na strategiji, izradi naše strategije Prema tome raspolažemo s jako puno podataka koji dolaze iz javnih izvora i zatim naš savjetodavni e, odbor radi na tome kao i stručnjaci. Prema tome radi se na tom, rad se obavlja, a istodobno znamo da je to jedna zadaća koju će nastaviti i buduća komisija. Buduća komisija će onda i odlučiti točno kako ćemo mi nastaviti s našim e, poslom. To sam morala ovdje na početku naglasiti jer sam mnogo pitanja čula da vas zanima što točno piše u strategiji, šta kaže strategija o tome, kako to mislite riješiti. Mi, ja vam ne mogu još potanko na to odgovoriti, da detalje, jer još nemamo strategiju, ali vjerujte, bit će i snažna. A zatim strateški angažman. Mislim da smo tu, kod te naše kampanje, u toj našoj kampanji puno postigli. I hvala vama i hvala kolegama mojim mi smo zaista puno e, se pomaknuli i nije sad tako da mi sjedimo u našim uredima i ništa ne radimo na tome. Što se tiče mnogih ovdje postavljenih pitanja, mislim da je bolje da vam dostavim pismene odgovore. Zatim dobar dio pitanja koje ste postavili onda se se samo na opću upravu za pravosuđe nego i na druge opće uprave u čije ime ja ne mogu govoriti. A onda, znate, ja sam brzo, brzo vrlo brzo tu zapisivala vaše pitanje, ali moj rukopis je dosta težak, tako da ne mogu uvijek sve odmah dešifrirati. E sad, što možemo konkretno učiniti da povećamo broj žena u upravnim odborima na rukovodnim mjestima? Evo, mi smo kontaktirali zemlje članice u vezi s tim i tijekom proteklih godina smo imali situacije u kojima smo se jako zalagali za to i urgirali, da tako kažemo. I, međutim, mislim da ćemo sada se uz pomoć naše novo izabrane predsjednice komisije moći upravo to pitanje malo, dakle, tu uznapredovat kod tog problema. Mislim da je to isto tako vezano dosta i za politički zamašaj koji mora doći. Zatim Istanbulska konvencija. Mislim da je jako puno pitanja bilo vezano za teme koje pokriva Istanbulska konvencija. Vjerojatno dobro znate da sada postoji jedno pitanje koje je parlament uputio Europskom sudu, a to je kako da nastavimo situaciju u kojoj puno zemalja članica koje je pristupilo e, konvenciji, ali imamo još neke koje nisu tu ratificirale tu konvenciju. Prema tome kako oni mogu glasati u vijeću i kako uopće kako šta učiniti konkretno u vijeću tako da Europa može dalje djelovati na temelju Istanbulske konvencije kad nisu još sve ratificirali. Znači čisto pravno gledano kako to ide dalje. Ali bojim se dakle da to još se neće sutra razriješiti ni dogoditi. Međutim, dogodit će se kad tad. sam toga, ne smijemo zaboraviti da e, u mnogim zemljama članicama su još uvijek e, primjenjuje dovoljno toga, ali većina država članica ipak sve te primjerice stvari kao što su mobbing, kao što je uhoda, uhođenje i razne druge vrste nasilja, već ugradila u svoje zakone, kriminalizirala ih i to je već tamo učinkovito djeluje protiv toga. Zatim, mislim da moramo pričekati još i rezultate analiza naših konzultacija, anketa koje smo proveli i svih razgovora koje smo vodili da možemo više toga reći jer je to zapravo potrebno i da napravimo strategiju. Ali sve će biti ova pitanja koja ste postavljali uključena jasno u tu strategiju. Zatim, transparentnosti plaća, mislim da će i to doći. A šta će doći nakon toga kad to postignemo? To je recimo pitanje kojim se sada bavimo. Nadam se da ću vidjeti jedno e, jasnu odgovornost i preuzimanje obaveze svih dionika u tom smislu. Zatim nasilje prema djevojčicama i djevojkama je vrlo važno pitanje. Standard i rad na standardima. Ako uspijete okupiti sve involvirane stranke i da se i da prihvate neke standarde, onda obično je to obvezujuće i preuzimaju se i to je to kao nešto obvezujuće, ali to je lakše napraviti na nacionalnoj razini, a ne na međunarodnoj. I kao što sam već na početku rekla, nije sve samo strogo slovo zakona. Neki puta morate ići korak po korak i vrlo polagano napredovati u ovom tematici. E, to se odnosi naravno na sve razine nacionalnih vlasti i naših sugovornika, ali i na socijalne partnere u svakoj državi. I e, moramo vidjeti kako će se općenito i u budućnosti sve ovo na čemu radimo odraziti na socijalne partnere. Zatim EIGE, to je bio jedno teško pitanje u vezi našeg instituta. Naime, to je ono što se odnosi na novce, kako ćemo institut za rodnu ravnopravnost bolje pomagati. Ne znam, volila bi da imamo više sredstava, ali EIGE radi zapravo i EIGE koristi kompilaciju postojećih svih podataka i to je vrlo moćno oružje koje mi imamo i koje nam pomaže na temelju toga donosimo bolje odluke. Sankcije. kazneno zakonodavstvo. To je područje u Europskoj uniji u kojoj su zemlje članice zadržale većinu e, nadležnosti. Jer to je zapravo u njihovoj nadležnosti. Ja se osobno slažem s vama da se nasilje u bilo kojem obliku mora sankcionirati, a nasilje protiv žena naravno pogotovo. Međutim, kako e, to postići na međunarodnoj razini kad to spada u ingerencije države članica? Vidjet ćemo kako će se to razvijati. Zatim, ravnoteža između posla i privatnog života, pitanje porođajnog i materinskog dopusta i tako dalje. Mislim da smo tu već jedan korak napred učinili, ali sad moramo vrlo pažljivo promatrati i provjeravati da li su zemlje članice učinile sve što se od njih očekivalo i za što su se obvezale. Jer vidite, u mnogim državama postoje još uvijek granica u kojoj se recimo pravo na roditeljski dopust ne može prenositi s majke na oca i tako dalje. A zato sam uvijek i zavidna šveđanima kod kojih je to potpuno fleksibilno i mislim da je čak jako dobro za privredu svake države da više žena bude na tržištu rada, odnosno da se kompletno prava roditeljska budu fleksibilna. Ali polako. Zatim uloga žena u upravnim odborima na rukovodnim mjestima. Mislim da je kod ove ravnoteže koje smo htjeli između privatnog i poslovnog života e, postići je bila prva intencija da omogućimo ženama da u većoj mjeri sudjeluju u tržištu rada i dakle da imaju E, mogućnost izbora. Drugim riječima da si mogu to i financijski priuštiti da imaju e, izbor. Jer vrlo često one imaju izbor, ali to jednostavno financijski nije moguće mnogim obiteljima podržati, pa onda nemaju de facto izbora zbog financijske primoranosti. A to je bio zapravo prioritet. Zatim, e, razlika, rodne razlike u statističkim prikazima i podacima ponovno još jedno područje u kojem je jako važno da se uključi tema rodne ravnopravnosti i načelo radne ravnopravnosti. Mislimo da je jedna od zadaća komisije upravo i da tu djeluje na Eurostat, ali kad pogledate Eurostat je ogromna mašinerija, mi recimo prikupljamo podatke u svim državama članicama, tako da je to dosta ne očekujem da ćemo tamo stvari promijeniti odmah preko noći, ali na tom se radi i trudimo se da u svakom tom koraku i kod svakog tog e, našeg zapravo poteza polako promijenimo i stanje svijesti i opće percepcije onog što radimo. Zatim, e, nazadovanje, dakle umanjivanje već postignutih ženskih prava u nekim zemljama, backlash, dakle ono vraćanje na gore, da, i to smo mi primijetili. Komisija puno radi na tome i pokušava svim sredstvima e, stvari unaprijediti, barem vratiti na bolje stanje. Zatim, reproduktivna prava. Oni su u vezi sa pitanjima zdravlja, ali i to spada dakle u nadležnost zemalja članica. I e, prema tome naš način kako se baviti time je prilično su nam ograničene mogućnosti. Zatim generalno antidiskriminacija, to imamo, to općenito se tretira u, relevantnoj direktivi Evropske unije. A finsko predsjedništvo je sada obećalo i najavilo da će se vrlo aktivno time baviti tijekom svog predsjedanja i da će e, unaprijediti političku raspravu u vijeću o toj temi mislim da je komisija jako ozbiljno shvatila svoje obveze u vezi s time i da to jako ozbiljno gura. Zatim, zakonodavstvo koje e, regulira i nezaposlenost žena, bolju njihovu veću zaposlenost i tako dalje. Mi ćemo e, vidjeti kako će to izgledati tek u strategiji i onda novom planu rada nove komisije i onda ćemo je adekvatno postupati. Zatim, direktiva o poduzećima. Tu moram nešto reći o povelji o e, raznolikosti, jer tu naravno prvenstveno se govori o raznolikosti vrlo općenito, ali se govori i o rodnoj razlikama, dakle o ženama. Mislim da e, možete poduzeća obvezati da daju podatke i objelodanju ih pod obavezom, ali isto tako to možete napraviti i na dobrovoljnoj bazi. Zatim, pitanje žena i izbjeglica. Mislim da je naša agencija za temeljna ljudska prava vrlo aktivna na tom području, da se e, bavi vrlo intenzivno tim pitanjem i da recimo se održava jako puno različitih edukacija u izbjegličkim logorima, naravno, pretpostavljam, mislim, ne da je vjerojatno, gotovo sigurno to još uvijek nije dovoljno, ali puno se čini. Zatim, javno zlostavljanje, mobbing i tako dalje. I to je opet zanimljivo jer nacionalno zakonodavstvo u zemljama članicama tu različito tretira e, taj problem. E, u nekim zemljama se tome manje pažnje pridaje, u drugima se to e, strogo je inkriminirano i strogo se kažnjava, ali kažem i tu ćemo vidjeti koja bi bila najbolja strategija kako tu dalje postupati. Zatim, nejednakost ili nemogućnost e, glasanja. Primjerice, na prošlim izborima e, smo pokušali, parlamentarni izbori smo pokušali upravo taj problem sagledati i vidjeti ko nema mogućnost glasati svoja politička prava ovdje e, zapravo uživati. Zatim, o na tome rade i čita naša skupina stručnjaka, pa ću vas kad dođu do konkretnih rezultata o tome moći bolje obavijestiti. Ali kao ja sam pokušala odgovoriti na barem dio vaših pitanja, ostalo pismeno. Hvala vam puno na ovoj vrlo zanimljivoj raspravi i E, mislim da je ovo bio jako dobar pregled i stanja i mi ćemo i nastaviti našu usku suradnju i kontinuiranu razmjenu informacija, pogotovo tijekom našeg rada, jer vidite mi imamo jako puno tema o kojima se sad radi i za koje ne bismo željeli da povjerenici u budućnosti popuste svoje napore. Mi ćemo ih zato podsjećati na njihove obaveze i odgovornosti. Hvala vam lijepo. Uh, drage kolege, ovo je bio vrlo zanimljiva razmjena mišljenja malo duža, ali potrebna. A sada smo došli do pete točke dnevnog reda i slijedi razmjena mišljenja sa gospođom Šile, koja je nominirana kandidatkinja za vodeće mjesto Europskog instituta za rodnu ravnopravnost. I trenutno je gospođa e, Langbak, e, dosadašnja ravnateljica njezin mandat ističe, a uglavnom Sada u, našem razgovoru sa novom kandidatkinjom možemo pitati što ona očekuje da je e, će institut raditi u budućnosti, što bi ona volila kamo da ide na njihov posao. Prema tome, evo da pozdravimo našu gošću, dobrodošli. Mi ćemo vam, gospođo Šile, dati riječ za vaše uvodno izlaganje Žao mi je što ste morali vani pričekati, ali vidite, ovo je odbor vrlo, vrlo savjesnih, angažiranih članova koji su e, toliko zainteresirani i tako, tako strastveno se bave ovim našim poslom da sve duže traje, stoga ste malo čekali. Još jedan puta hvala vam što ste nam se pridružili, vi imate riječ. Thank you, Madam Chair. Hvala vam, gospođo predsjednice. Sa 50 godina pogledala je oko sebe i osjetila je veliki ponos zbog toga što je završila studij zdravstvene skrbi na sveučilištu. Trebalo joj je drugih četiri godina da dobije diplomu i eto, tu je bila ona među ostalim studentima koji su bili oko puno mlađi od nje, oko 23 ili 24 godina. Kako izgledala, njen život do tada? Udala se sa 18, odustala od svog posla zato što je to bilo tako običajeno u njenoj državi za žene koje su u braku. Prvo dijete od tri je dobila sa 19 godina. E, njen suprug je bio neko izrađivo za obitelj i ona se je posvetila svoj život kućanstvu te obitelji. Je li konačno uspjela? Da, dobila je diplomu. Ali kada je rekla da misli raditi, onda je jako brzo postalo očito da nikad neće iskoristiti svoju diplomu niti e, plodove svog napornog rada. To nije bilo potrebno u najužem smislu te riječi za njenu obitelj i ako to nije bilo potrebno za njenu obitelj, onda naravno to nije bilo niti potrebno za nju. Nisam vam rekla još gdje se to dogodilo, možete li pogoditi. To se dogodilo u jednoj modernoj europskoj državi. Ali Europski institut za ravnopravnost spolova i podaci nam pokazuju to. Podaci o tržištu rada od EG-a pokazuju da e, samo danas 40% žena radi e, na puno radno vrijeme u EU i da postoji razlika u plaći između muškaraca i žena od 20% dakle, na uštup žena. To ne utječe samo na živote žena i na e, njihov izbor, već isto tako i na njihove obitelji. Njene dvije kćeri koje su bile izrazito ponosa na svoju majku kada je dobila svoju diplomu, odlučili su da će postupiti drugačije. Da će biti nezavisne, da će zaraditi e, vlastite plaće i da će pomoći drugim ženama, njihovim kćerima, njihovim kolegama i prijateljima da postignu isto. Taj događaj, e, završetak studija, to se odvijelo 1994. godine. Njena kćer je e, počela raditi kao savjetnik e, za političke mjere u svojim pitanjima. Žena o kojoj sam vam govorila je moja majka. Njen život me motivirao za to da odaberem svoje obrazovanje i svoju karijeru i to je ono što nas je danas ovdje sve okupilo. poštovane dame i gospodo, uvaženi zastupnici u parlamentu. Počašena sam te vam zahvaljujem na pozivu kao predložena kandidatkinja za mjesto direktora EGE-a za ovu razmjenu gledišta. Želim s vama kratko podijeliti svoju viziju vezano s to što ja mislim da nam EG može pomoći ostvariti kada se radi o ženskim pravima i rodnoj jednakosti. Moja prva poruka je ta da je važno imati na umu svakodnevni učinak ili drugim riječima ono što doživljavamo u našim domovima i o kojim uspjesima možemo govoriti e, za večerom e, oko zajedničkog obiteljskog stola. 2008. godine kao zamjenik e, direktorice u e, odjelu e, za rodnu jednakost i jednakost LGBT osoba. Ostvarila sam napredak e, u, u svojoj karijeri, u javnoj službi i došli smo do točke kada smo mislili da možemo postići određene uspjehe i na razini ministarstva. Napravili smo akcijski plan, razvili smo instrumente i druga ministarstva su bila jako zadovoljna s našim aktivnostima. A onda, jedan dan u, u listopadu, otišla sam posjetiti jedno sklonište za žene i što sam tamo vidjela? E, Vlada je očaj. E, te žene su e, doživljavale nasilje od svojih supruga, neke od njih su supruzi svaki dan tukli. Sada, dok su čekali u tom sklodištu, osjećali su izrazito veliku mm, nesigurnost. Neki nisu imali svoje putne dokumente sa sobom jer su im ih uzeli, drugi pak nisu znali gdje su njihova djeca da su se vratili obiteljima, onda bi bili izloženi e, pritisku da ostanu tamo sa supruzima. Noćima nisam mogla spavati, doista. Ono što sam vidjela, ono što sam čula i taj osjećaj e, očaja e, su me proganjali. Taj posjet me je potaknuo na pitanje kako je moguće da podaci koje smo sad koristili nam nisu ukazivali na tu stvarnost. Nisam mogla razumjeti kako e, su slučajevi tih žena nam promakli. E, mi smo imali političke mjere zbog kojih smo mogli biti ponosni, a ipak ta situacija je dalje bila, bila moguća. Počeli smo kontaktirati druga ministarstva i počeli smo vidjeti e, kako naše političke mjere utječu na rodove. Kada bi primjenjivali te političke mjere korak po korak na kako muškarce tako i žene, koji bi bio e, učinak e, tih političkih e, mjera. I onda smo našli određene mrtve točke i o kojima nismo ništa znali, te smo unijeli e, izmjene u političkim mjerama. Što smo naučili? Da se ne trebamo doći samo na veliku sliku, nego i na individualne korake u tim političkim mjerama i da gledamo sve to kroz tu prizmu e, rodova. E, povećali smo sliku i kada smo to napravili, onda smo vidjeli određene rupe koje su nedostale od veće slike, što nam je dalo mogućnost da zajedno djelujemo i da pojačamo naš učinak na terenu. Dakle, moja druga poruka vezno uz moju viziju e, po pitanju toga što EG može postići je e, taj zoom in i zoom out, dakle povećati i umanjiti e, ili udaljiti se od slike. Na taj način, ako koristimo oboje, možemo dati važan doprinos našim dionicima i možemo im dopustiti da nađu te rupe i da ih popune. EG ima tu sposobnost da napravi oboje i zoom out i zoom in i povećati i Eh, odmaknuti se od eh, slike. Na jedan snježni dan 2012. godine organizirali smo jedan događaj o eh, LBT ženama tijekom komisije o statusu žena. To je bio prvi put da se jedan takav događaj. Mi smo očekivali oko 30 osoba tamo, a na kraju je došlo dvostruko više ljudi i svi su se morali stisnuti u jednu malu prostoriju. Jasno je da tu je bilo različitih ljudi sa različitim e, gledištima vezano uz tu temu i na početku je vladala jedna napeta tišina i jedna, jedna neizvjesnost. A onda su se dvije stvari izmijenile. Kao prvo, mi smo predstavili podatke a podaci su ukazivali na probleme e, s kojima su suočene LBT žene u svakodnevnom životu. Taj dan sam shvatila, bolje nego ikad prije, koliko e, je velika jedinstvena važnost podataka. Podaci potiču na dijalog. Dok se tijekom pregovora i rasprava mogu pojaviti e, jako snažni osjećaj, nas podaci ponovno vraćaju natrag na dijalog. Ja sam kao e, voditeljica tog događaja jasno rekla da želim čuti sva mišljenja i da zahtijevam od svih e, da poštuje jedne druge. E, taj zahtjev je stvorio jedno ozeće povjerenja i jednog dobrog osjećaja među sudionicima. Jedan mladi muškarac se ustao, bio uplakan i po prvi put u svom životu je govorio o svojoj seksualnoj orijentaciji. To je učinio zato što se osjećao sigurnim. Taj dan smo imali doista konstruktivnu raspravu. Svi imamo vrijednosti i gledišta do kojih nam je stalo, a važno je da možemo e, raspraviti o našim različitim i oprečnim gledištima e, u duhu uzajamnog poštovanja, što je moja treća ideja e, za viziju vezano s to što EG može postići. Svakodnevni učinak zoom in, zoom out, uzajamno poštovanje. To su tri ključne ideje e, koje stoje iza moje vizije za EIG i što e, nam EIG može pomoći postići. Pogledamo sada što je izravna predsjednica Europske komisije e, rekla vezano uz njenu viziju na području rodne jednakosti. Ona govori o pravednom, pravednom dijelu na koje žene imaju pravo. Pogledajmo što nam podaci pokazuju. Primjerice, kada se radi o rodnoj jednakosti u parlamentima, na grafikonu možemo vidjeti udio žena u parlamentu uh, u 28 država članica Srpske unije od 2004. godine. Vidimo da je došlo do sveukupnog napretka, to se vidi uh, pomoću plave linije da ako se ništa e, ne poduzme kao neka konkretna aktivnost, da će napredak biti e, slabiji, to je žuta crta, i da ako se usvoje političke mjere, u ovom slučaju kvote, onda primjerice se napredak e, pojačava, to je zelena crta. Na temelju tih podataka i e, vidjevši e, koje je, prosječna brzina rasta do sada, možemo predvidjeti koliko vremena će nam biti potrebno do potpune pravne jednakosti i do tog pravednog udjela žena. Pa gdje mislite da ćete biti za 55 godina, 2074. godine? Podaci iz eig nam e, pokazuju da će 2074. godina biti ona godina kada ćemo postići paritet među rodovima ako se ne poduzmu nikakve aktivnosti. A što je sa godinom 2048? To je za 29 godina. Koliko će tada godina imati vaše kćeri ili nečakinje ili e, mlade prijateljice? Toliko će nam biti potrebno da se ostvari e, rodna jednakost, taj pravedan udio žena prema trenutnoj brzini e, razvoja u 28 članice članica Europske unije a ako nešto poduzmemo sada, onda vidimo da će biti potrebno ipak i dalje 16 godina do postizanja rodne jednakosti. A tu govorimo samo o kvantitativnim informacijama. A svi znamo da postoji kvalitativni aspekt. Dakle, ono pitanje koliko su uh, prijemčivi na ta rodna pitanja pojedini parlamenti, da je to nešto što ne možemo zaboraviti. To je naravno samo jedno eh, pitanje, eh, samo jedno područje rasprava u Europskom parlamentu na području e, prava žena i rodne jednakosti. Vi radite na mnogim drugim e, temama i mjerama, te se nam da ćemo imati priliku e, održati razmog gledišta i o njima danas. A pitanje je sljedeće. Kako možemo tijekom idućih pet godina pokazati da smo poduzeli nešto kako bi doveli do promjene na području prava žena i rodne jednakosti? Kada će europski građani iz budućnosti baciti pogled natrag na ono što smo postigli na tim područjima. Hoće li vidjeti to prazna sjedala zato što se ništa nije poduzelo ili će razumjeti e, kako su naše političke mjere uspjeli e, postići bolju budućnost za njih. Ja mislim da EG tako što okupljate priče, te primjere, te podatke, može nam doista pružiti podršku da razvijemo političke mjere koje će imati najveći učinak na području prava žena i rodne jednakosti. To je ta vizija koju bih ja imala za EG i, o tome kako institut može podržati parlament u idućih sljedećih pet godina da se postigne maksimalni učinak. Kao što možete vidjeti iz ovih grafikona koje sam upravo predstavila, bez vas, ponavljam, još jednom naglašavam, bez vas taj učinak te aktivnosti neće biti moguće. Prvo eh, ću sa velikim zanimljivim poslušati eh, da, eh, koje su vaše gledišta, koje su vaše današnje vizije. Ako me se odabere i imenuje, onda ću surađivati usko s vama kako bi uspjeli napraviti tu, e, tu razliku, taj pomak. To me dovodi do mog završnog pitanja. Kako e, vama e, Europski institut za polova može pomoći? Hvala vam na vremenu i na pažnji. Uh, very personal, uh, Hvala vam na ovoj vrlo osobnoj prezentaciji. Sada ću odmah dati riječ svim e, članovima po redoslijedu kako su se javili. Dakle, prvo ću riječ e, predati Rafaeli koja, koja se prva javila za riječ. Izvolite. Thank um, Hvala vam. Nastavit ću na nizozemskom budući da govorimo tim jezikom obje. Hvala vam što ste došli ovdje, hvala vam što ste tu i hvala vam što ste se uopće e, kandidirali za ovu dužnost. Imam dva pitanja. Prvo pitanje tu se radi u sljedećem. Što Europski institut za ravnopravnost spolova pod vašim vodstvom može napraviti drugačije e, usporedbi sa proteklim mandatom? Dakle, što imate na umu u smislu novosti? Kao drugo, mislim da je ta vizija da se radi e, kroz sve sektore, da je to vrlo važno, da se koristi čitav, čitava paleta instrumenata i da se isto tako spominje i interseksualnost, e, razlike među ženama, potrebni su nam različiti pristupi. To je nešto što je stvarnost, što postoji i stoga to moramo na taj način i provesti. Kako se vi mislite pobrinuti za to da da, da to bude tako u vašem radu. Hvala. Hvala, gospođo Melchior. Hvala vam što ste ovdje i hvala vam na e, izvrsnom, nadahnjujućem izlaganju. Imamo problem sa nasiljem nad ženama i često prije fizičkog nasilja dođe do psihološkog nasilja. Ako vas se imenuje, kako se vi mislite boriti protiv toga u okviru instituta? Također ste spomenuli i potrebu da nam je da su nam potrebne bolje informacije, bolji podaci. Moje iskustvo iz 2014. godine iz izvorne kampanje je bio taj kada je primjerice e, Europska agencija za jednakost e, iznijela svoju studiju gdje se pokazalo da u Danskoj vlada velik problem sa nasiljem ženama, što je zapravo suprotno našem gledištu u toj zemlji. E, mi smo te podatke odbacili i dijalog se zaključio zato što se ljudi nisu identificirali sa tim podacima, nisu htjeli se suočiti s tim problemom. Kako se možemo pobrinuti da se te podatke jednostavno ne odbije? I zatim, ne znam jeste li slušali raspravu koju smo imali malo prije, imamo i e, različitosti e, po pitanju toga koji se podaci izabiru i kako vi možete prinijeti tome da taj veliki aparat Eurostata e, postigne da su žene vidljivije u Europi. Hvala. Hvala, sad ćemo zaključiti sa postupom govornika. Čitam imena. Gospođa Pereira, zatim gospođa Estras Fragut, zatim Marija Neuchel, zatim gospođa Tore, zatim Robert Prijero i zatim Marija Manuel. Dakle, s tim govornicima ćemo zaključiti i sada dajem riječ gospođi Pereri. Hvala. Srdečno vam zahvaljujem na tome što ste došli ovdje danas k nama. Klub Guengel je uvijek e, usko surađivao s Europskim institutom za ravnopravnost spolova, te se nadamo da će tako biti idućih pet godina. Za nas je važno da nas e, institut podržava što se tiče borbe protiv prostitucije, trgovine ženama, trgovine djevojčicama, e, zatim e, pravo na zdravstvenu skrb, na reproduktivna prava i da se prizna skrb nad djecom i članom obitelji. Jedno vrlo konkretno pitanje što se tiče politike rada u javnom sektoru. S jedne strane, vidimo da se politika za rodnu jednakost ponovno sada oživljava i onda postoje različiti pozitivni i negativni primjeri vezano uz tržište rada. Dakle, zanima me postoje li pokazatelji Imamo li u javnom sektoru doista jednaku plaću za sve, dakle među državnim službenicima ili kakva je situacija tamo? Postoje li tu jednaki uvjeti eh, za muškarce i žene? ako nemate te pokazatelje, bi li vas zanimalo tako nešto istražiti? Hvala. Hvala vam. Roza, izvoli. Hvala vam, gospođo Petnice. Dobrodošli, gospođo Šele. Vrlo kratko s moje strane. Naravno da je jednakost e, vrlo važno pitanje Europske unije. Svima je potrebna jednaka šansa za budućnost. Nadam se da ćete vi postati direktorica instituta. Tu postoje komparativne studije između e, države članice Europske unije po pitanju jednakosti. Vrlo je važno da uopće imamo te podatke kako bismo mogli svi pratiti gdje nešto funkcionira, gdje ne. Gdje treba nešto poduzeti, a gdje bismo mogli govoriti o kontroverznim praksama. Vrlo je važno da se javni novac koristi i za jednakost i za to da e, se e, time pomogne svim e, građanima. Stoga i to proračunsko pitanje nije za zanemariti. No, postoje podaci koji ukazuju na digitalnu jaz, na nasilje, na razliku u plaćama, na Eh, teme mobbing, sexting i sve te različite vrste mogućnosti napada na žene, stalking, eh, mobbing i tako dalje. Kako vi mislite doći do podataka o tome? Zatim jedno pitanje žena s posebnim potrebama i tu eh, su nam potrebni posebni podaci raštaljeni po državama članicama i vezano uz to kako onda možemo djelovati. Naravno da mi nam važna i tema nasilja nad ženama. Zanima nas e, koje podatke tu imamo, koliko je vremena potrebno dok ne dođe do e, tužbe protiv počinitelja i što možemo mi u javnom sektoru napraviti kako bismo bolje reagirali na sve te različite izazove i da doista onda možemo ostvariti jednakost e, za sve. Hvala, hvala Marija. Hvala i ja vam čestitam na vašoj vlastitoj viziji. Mislim da je to bilo je predstavljanje vaše osobe, a to je važno. Mi želimo osobe, želimo imati ljude na tim e, dužnostima koji odlučuju kao ljudi, koji odlučuju srcem i stoga moram reći da biste dobili moj glas kada bi vas ja mogla izravno imenovati. Mislim da će ovaj institut postati sve važniji i važniji. Imamo često napade pomoću lažnih vijesti sa desnog e, sa desne strane u parlamentu i stoga će nam pouzdani podaci biti još i važniji u budućnosti nego u prošlosti. Stoga je vrlo važno da Europski institut izgradi tu ozbiljnost i da jasno da doznano da se tu doista prikupljaju podaci koji su pouzdani, e, koji se mogu e, dobro prikupiti i koje možemo onda koristiti u raspravama. To je jedna teška zadaća i e, mislim da me zanima isto tako nešto vezano uz jednu, jednu, jedan prioritet koji je za mene jako važan. Dakle, Europa je jako podijeljena kada se radi o tome da se pozvamo sa zakonima o prostituciji. Imamo francuski i nordijski model, imamo u Njemačkoj, zatim jedan izuzetno liberalan sustav e, koji je doveo do e, velikih povreda tu moramo različite podatke prikupljati. Dakle, s jedne strane moramo vidjeti koje su pozitivne strane nordijskog modela, koje su negativne strane, kakva je situacija u Njemačkoj i mislim da nam, su nam tu potrebni i mnogi podaci iz neke tamne sfere, neki podaci do kojih je jako teško doći, koje ne možemo samo tako naći primjerice pitanje i e, e, prometa, kako se te žene šalju između javnih kuća, kako se kreću na području Europe. To je nešto što bi mene i mnoge žene koje razmišljaju slično poput mene jako zanimalo, jer kada se radi o možemo e, postići nešto zajedničko samo ako imamo više podataka o tome, a to su podaci koji se trenutno nalaze još uvijek u toj sivoj zoni. Hvala. Hvala Iren. Merci, merci, euh, Hvala, hvala što ste tu i hvala vam na vašoj prezentaciji. To je nešto što eh, je na nas sve, sigurno sam ostavila veliki dojam. Da se vratim na ono što ste rekli o EG-u. Sigurno je da su nam potrebne brojke, a ja osobno od danas ujutro nisam čula da se govori o nečemu gdje imamo veliku nejednakost između žene i muškaraca, to je pitanje staranja. U nekim državama članicama imamo e, to pitanje staranja gdje ćemo na kraju imati u e, najvećoj dobi samo žene koje žive same, koje su sve, u sve već, većim neprilikama. Imamo li unutar EGEA nekoga e, ko prati to pitanje staranja stanovništva i e, kakav će to učinak imati te e, jesmo li što se tiče tog izazova već izradili neke političke mjere i što možemo napraviti na to. Zatim, e, druga stvar, ne izrazito stare osobe, ne izrazito mlade osobe, vezano uz nasilje nad ženama. Pratimo li primjerice što se događa u školama, da se e, vrlo rano već intervenira kada dječaci postanu nasilje nad curicama ili možemo li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 Europe. Znam koliko ste hrabri, koliko se zalažete. Imate sve karakteristike potrebne da biste vodili ovaj institut. Ja sam sa velikim zanimanjem saslušao vaše izlaganje, doista sjajno. Jedno pitanje za vas. To je nešto što smo jutros već spomenuli. Ima čitav niz teških, kompliciranih tema gdje ne možemo situaciju razriješiti u svakoj državi članici, kad, kad čak i na razini Europske unije. Često nam mogu pomoći samo političke odluke. Vi imate tu veliko iskustvo, radili ste sa predstavnicima različitih vlada, bili ste na čelu različitih odbora u Vijeću Europe, pa se pitam što može institucija statutu činiti, dakle, vezano u suradnju sa pojedinim državama članicama? Te još jedno pitanje. Ja sam danas jedini muškarac koji se javio za riječ, pa me zanima što vaš institut e, može učiniti, što mi možemo učiniti da bismo više surađivali sa muškarcima. Neki od njih imaju problema sa vlastitim nasilničkim ponašanjem. loše postupaju prema ženama, prema maloljetnicima. Što možemo učiniti vezano uz to pitanje? Dakle, što možemo učiniti na europskoj razini? Još jednom e, sjajan posao, doista sam ponosan na vas. Hvala vam, Marija Manuel. Muito obrigada. Também eu eh, saúdo. Eh, Hvala. Evo, pozdravljam vas ovdje u odboru i e, doista mi se dopala vaša prezentacija. Pogodili ste nas u žicu i to je doista potrebno e, da bismo se uhvatili u koštac sa, pitanja, sa pitanjima koje ste stavili u prvi, u prvi plan. Dakle, pitanje ženskih kvota. U Portugalu smo vidjeli da nakon dvije godine od donošenja ambicioznog zakona da se situacija poboljšava bilo u privatnim e, tvrtkama, bilo u javnim. To su doista ohrabrujuće brojke koje evo vidimo na terenu. Govorimo o razdoblju od 2017. do 2019. Imam evo za vas e, malu sugestiju, nadam se da ćete dobiti ovo radno mjesto. Dakle, podijeljeno segregacija u radnim mjestima. Imate jako mali broj žena u ovim e, tehničkim e, zanimanjima. Dakle, to su e, ona zanimanja koja će se u budućnosti jako tražiti to u vrlo skoroj budućnosti. Potrebno je, dakle, spriječiti ovu pojavu i mislim da bismo trebali na europskoj razini imati jedan program koji će se baviti upravo ovim pitanjem. Dakle, trebali bismo potaknuti djevojke da se odlučuju za tehničke dakle, znanosti i zanimanja i to u onom, e, onim godinama kada se odlučuju dakle, za svoju karijeru. Potom e, još jedno pitanje vezano uz podatke. podaci bi nam trebali pomoći da identificiramo ove više struku, ovu više, takozvanu struku diskriminaciju koja se inače jako teško utvrđuje. Podendo acontecer com homens naturalmente. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Još jednom hvala što ste danas došli u naš odbor i hvala vam na vašem izlaganju. Very much, Maria Manuel. Hvala Marija Manuel. Evo danas je prvi dan pa sam jako velikodušna zastupnica kontura. Vrlo kratko molim vas jer moramo završiti s radom. Hvala. Evo ja bih vam eh, čestitala i zahvalila bih vam na vašem izlaganju. Želim vam sve najbolje u vašem mandatu. Imam dva mala komentara i pitanja. Jedan od problema u državama članicama jest da mislimo da smo dostignuli jednu dobru razinu zaštite dakle, ženskih prava i ravnopravnosti, ali stalno čujemo glasove koji kažu da su statistički podaci nedovoljni ili da nisu dovoljno pouzdani. Na primjerice, način na koji se bilježe dakle i registriraju dakle, slučajevi rodnog nasilja. Dakle, kako se osigurati da ćemo raspolagati odgovarajućim statističkim podacima ove vrste nasilja, primjerice slučajeva nasilja gdje su žrtve i e, žene, da li su to slučajevi obiteljskog nasilja ili tako dalje. Dakle, e, situacije u kojima su žrtve žena. A što je pak sa djecom? Djeca su također žrtve i trebamo se pozabaviti tim brojčanim pokazateljima. Dakle, to je jedna, jedan dio ovog obiteljskog nasilja koji tako e, puno spominjemo. E, bilježi li se to i u školama na neki način, dakle ova situacija koja, koju, određe, koju neka djeca proživljavaju kod kuće? I bismo li mogli obuhvatiti neke druge skupine ovim brojčanim pokazateljima? Hvala vam na svim pitanjima. Evo, izvolite. odgovorit ću na prvo pitanje na nizozemskom. Hvala vam na vašim ljubaznim e, riječima ohrabrenja i hvala na svim pitanjima. Ja ću na njih pojedinačno odgovoriti. Nadam se da ću odgovoriti na sve. Još jednom odgovorit ću na prvo pitanje na nizozemskom. Wat kan het instituut eh, anders Ik, Po čemu se naš institut eh, razlikuje od eh, drugih? Eh, ja poštujem tim, dakle, s kojim radim. Oni, poštu, oni su obav, obavili sjajan posao gradeći ovaj institut. Postignut je sjajan rezultat kada pogledam što je ono što smo uspjeli postići. Pa uvijek je moguće postići određene poboljšanja u organizacijama, neke stvari se mogu riješiti na drugačiji način, to ujedno ovisi o resursima. Međutim, mi u našem institutu imamo jednu riznicu informacija. Raspoložemo sa velikim brojem podataka. E, često ti podaci nisu poznati javnosti. Nije poznato, dakle, svo to bogatstvo podataka kojima već raspolažemo. Ukoliko budem imenovana na ovu poziciju, ja ću razgovarati sa svojim timom i vidjeti na koji način je moguće objaviti te podatke, na koji način je moguće dakle, raspolagati tim podacima. Ja sam dugo bila zaposlena u administraciji jedna od stvari koju sam primijetila kada sam se bavila istraživanjem i primala dakle, podatke s različitih strana, bilo je nejasno na koji način ih tumačiti i na osnovu njih donijeti određene političke mjere. Zato sam u uvodu rekla da je kad, kad potrebno promijeniti pristup, da je potrebno pričati priče, pričati anegdote, i da podatke trebamo učiniti zanimljivijima, da kad trebamo pokazati što je ono što se iza njih nalazi. Jer kada govorimo o podacima, govorimo uglavnom o brojčanim podacima. Da kako riječ je o informacijama, ali iza njih se krije određene priče. Govorimo o našim sugrađanima, sugrađankama. Ne smijemo zato govoriti o brojkama, trebamo govoriti o ljudima i zato je važno pokazati što je ono što se krije iza tih brojčanih podataka. Dakle, govorimo o jednom e, multidisciplinarnom, horizontalnom pristupu koji je jako važan kada govorimo o tumačenju tih podataka. Kada razvijate projekt, važno je vidjeti na koji način ćete ga predstaviti, na koji način ćete tumačiti podatke i zato smatram da je to važno napraviti na početku svakog posla. I ovdje u odboru imamo e, kolegice koje su međusobno izuzetno različite i tako je nekim brojnim našim sugrađanima teško pristupiti tržištu rada. Vidite da se situacije razlikuju od e, države do države negdje su brojke jako obeshrabrujuće. Dakle, biti e, žena ili biti žena sa invaliditetom, to može značiti otežani pristup tržištu rada. Mislim da mi u institutu tu možemo pomoći. E, možemo pomoći ukoliko doista uspijemo prikazati što je ono što se događa na terenu. unutar dakle ove skupine žena o kojoj govorim imate veliku različitost. Imate različite pojave, različite grupe. I ako želite dakle u tom kontekstu dobro obaviti svoj posao, onda je potrebno raspolagati odgovarajućim podacima. Dakle, ovaj intersektorijalni pristup je zato jako važan. Dakle, važan je način na koji bilježimo ovu višestruku diskriminaciju i zato je važno da institut pokaže podatke s kojima raspolaže. Koliko pogledate našu web stranicu, tu ćete naći podatke. Moći ćete ih pretražiti, dakle to su podaci koji su grupirani po dobi, po pristupu dakle, tržištu, ostvarenom dohotku, i ukoliko budem potvrđena na čelu ovog instituta, htjela bih e, tu omogućiti veće mogućnosti pretraživanja podataka. To će nam pomoći da donesemo bolje politike. Potom, a ovdje ću preći na engleski jezik, odgovor na još jedno pitanje. Bilo mi je jako neobično pričati na vlastitom jeziku evo zato ću vam sada nastaviti govoriti na engleskom. Dakle, pitanja vezana uz nasilje. Ne bih to nazvala problemom, ali kada govorimo o prikupljanju podataka o nasilju, svaka država članica ima svoju definiciju. Mi tu prikupljamo administrativne podatke koje dobivamo iz brojnih izvora i kad kada je vrlo teško usporediti te podatke. To je nešto o čemu ću trebati raspraviti sa upravljačkim odborom, što možemo tu poduzeti, ali to je i stvarnost konteksta u kojem radimo. Dakle, podaci se prikupljaju na različit način u različitim državama članicama. Ukoliko može li ja ga to promijeniti, nisam sigurna ali možda možemo poboljšati situaciju ukoliko počnemo postaviti prava pitanja ili ako počnemo govoriti što je ono što nam je potrebno. Ne znam eh, hoće li se to ostvariti, ali ja sam eh, vidjela da se to već događa kada sam radila u odboru AIG. Ja vidim da su to teškoće koje postoje, treba tek vidjeti što možemo učiniti. Da, mi imamo podatke vezane uz eh, Dansku one u top tri zemlje. Dakle, pri vrhu od 28 država članica. Bili smo tu osupnuti, a podaci koje smo dobili, dobili smo iz razgovora sa ženama. Dakle, koje su njihova iskustva. To je nešto što se razlikuje od pukog administrativnog prikupljanja podataka. A mora zaključiti, hvala vam, kaže govornica. Zemlje koje su u vrhu ove liste su one koje imaju dosta dobre rezultate u rodnoj ravnopravnosti. Možda se žene u tim zemljama osjećaju evo sigurnijima, slobodnijima da prijave slučajeve nasilja. Ali ja sam evo, to i priopćila nizozemskoj vladi da je bilo šokantno vidjeti da se naša zemlja nalazi u vrhu te liste. A još jednom ponavljam, to su bile, to su bile, to, to, ti su podaci dobiveni iz razgovora, iz jednog razgovora sa ženama. Potom uloga muškaraca. Da, mi smo počeli raditi e, na tom aspektu. I to bih rekla kao neku općenitu opasku kojom ću zaključiti svoje izlaganje. uvijek me iznenadilo da ljudi jednostavno ne izlaze na ulice prosvjedovati kada pogledate što se događa s nasiljem, kada pogledate što se događa s velikom razlikom u plaćama i doista me to iznenađuje. Mislim da je to zato što jednostavno ljudi nisu svjesni onoga što se događa. Kao što je rekla izvršna direktorica, važno je podizanje svijesti o problemima. Ne volimo pričati o svojim plaćama. I zato ljudi ne prosvjeduju za naše plaće jer oni ne znaju, ali mi zarađujemo manje od muškaraca. Zato je podizanje svijesti jedno od najvažnijih stvari što koje AIGA može poduzeti, dakle kada govorimo o dijeljenju priča, o dijeljenju podataka. Moramo podizati svijest kod naših sugrađana o tome što se događa kada je riječ o rodnoj ravnopravnosti i razlici u plaćama. Neću sada proći cijelu ovu listu pitanja, ali jasno je da postoji velik broj tema koje su jako važne kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti. Ukoliko budem imenovana, napravit ću najbolje što mogu da prikupimo podatke koji su nam važne, da se borimo za rodnu ravnopravnost još jednom bih vam zahvalila zato što je iz vaših pitanja i komentara jasno da se moramo baviti velikim brojem područja i zato se ukoliko budem odabrana radujem da ću imati priliku surađivati s vama i još jednom hvala vam na pozivu da sudjelujem u vašem sastanku. Hvala vama na vašem uvodnom izlaganju, na vašim odgovorima. Ja sam sigurna da ćemo vrlo usko surađivati u budućnosti bez ikakvih predrasuda, naravno. Hvala vam. Evo, tim ćemo, time smo završili naše razmjeno mišljenja. Idemo na sljedeću točku dnevnog reda, šestu, a to je opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020. Svi dijelovi. Mi smo dakle glasali danas ujutro o amandmanima, a ovo je sada riječ o mišljenju koje je naša izvjestiteljica sastavila. I odmah da je damo na riječ gospod kolegici Fitzgerald. Kao bivšoj zamjenici premijera i ministrici financija u Irske, ja sam uvijek smatrala da imamo još nedovršenog posla i to globalno gledano, kad govorimo o statusu žena i općenito zastupanju prava žena i kao što smo čuli od danas ujutro imamo jako puno posla tome. Radujem se da ćemo na tome surađivati svi skupa u ovom odboru bez obzira odakle ko došao s političkog scene i iz kojeg dijela. Kao što netki znate, gospođa Matera je izvjestiteljica za ovo izvješće i to je ona imenovana na kraju mandata prošlog e, saziva, a ja sam sretna ja sam preuzela tu dužnost i da vam mogu danas prezentirati ovo mišljenje. Danas ujutro smo glasali o proračunskim amantmanima, međutim ovo je izvješće o samom e, tom proračunu i o tome što mi očekujemo vidjeti u sljedećem proračunu Europske unije, pogotovo što o tome mislimo s aspekta našeg odbora. Prema tome, ono što ističem, to su pa kao prioritete su potpuno neovisne alokacije sredstava za program DAFNE i da osiguramo da se to financiranje stavlja na raspolaganje za sve akcije kojima se borimo protiv trgovanja ženama, nasilja protiv žena, jer to su vrlo ozbiljne teme diljem Europe kao i u cilju provođenja europskog zakonodavstva u svim zemljama članicama na tom području. Čuli smo da to ima problema od kolega danas. Mislim da se i dalje moramo fokusirati na stvaranje radnih mjesta i poboljšanju pristupa radu za žene i, to diljem kompletnih nacionalnih ekonomija. Znamo da je ovisno da je omogućiti pristup radu zapravo najbolji put da se bore protiv siromaštva Naravno, to u kombinaciji sa boljom skrbi za djecu. To je ono što je bitno za žene. Prema trebaju nam sredstva kako bi podržali ekonomsku neovisnost žena kao i njihovu ulogu u poduzetništvu. Mislim da je veliki potencijal za žene u poduzetništvu Evropske, u svih zemalja Evropske unije i sa pravom potporom, pravom ciljanom podrškom i pravom edukacijom one mogu taj E, potencijali razviti. Mislim da će to biti ona glavna razlika i to će poboljšati stanje bitno. E, najnovijim amandmanima proračunskim mislim da smo i skrenuli nas da se treba posebno financiranje predvidjeti na e, fokusiranje na IKT sektor i IT sektor generalno. Jer vidite, mi upravo se grozne, upravo se obrnute stvari događaju od onog što smo htjeli postići kod nove digitalizacije. Uloga žena se upravo smanjuje na tome. Imamo niti 17% IT specijalista žena u cijeloj Europi. Prema tome i tu je veliki potencijal mislim da bi ga mogli razviti na taj način što imamo 16 milijardi eura tu predvizeno da se žene ohrabre da sudjeluju aktivnije u digitalizaciji u tim strukama. Ja sam pokušala ovo mišljenje napisati izbalansirano, ali dobro nisam zapustila područja kojima je nužno potrebno pojačati zastupljeno žena i njihovu ravnopravnost. I mislim da mi kao ovaj odbor možemo odigrati ključnu ulogu kod recimo u jačanju njihove pozicije žena i to pogotovo kroz jačanje E, gender e, specifičnog donošenja proračuna. mislim da moramo ostati strpljivi i bez s time i dok s jedne strane sam vrlo sretna i zadovoljna što je parlament e, prihvatio onu koncepciju da je Europa ženskog roda. U zadnje vrijeme mislim da ne smijemo unatoč tome smanjiti naš pritisak, nego se idućih tjedana posebno pobrinuti da postignemo jedan vrlo izbalansiran radni program, pogotovo u vezi sa donošenjem proračuna za iduću godinu, da ne govorimo o VFO, u kojem će biti žene i muškarci kompletno ravnopravni. Ako imate amandmane i prijedloge za izmjene ovog našeg mišljenja, molim rok za podneske je petak u 12 sati. Molim sve što želite da se doda izmjeni, samo podnesite. Uvjerena sam da to možemo inkorporirati u tekst. Hvala lijepo, gospodine, gospođa Katraj, nemamo baš puno vremena, ali dajte. Hvala. Ja bih počela sa čestitkama našoj izvjestiteljici, gospođi Fitzgerald. I zatim bih podržala političku poruku koja je naša izvjestiteljica uputila ovim izvješćem. I ujedno bih naglasila jednu tu političku poruku, a to je jačanje pozicije žena i povećanje broja žena u IKT i te profesijama. U nekim zemljama se čak situacija još gora nego što je bila 80-ih i 90-ih. Recimo, to je tako i u mojoj zemlji, Portugalu, gdje inače žene imaju, su jako dobro zastupljene na sveučilištima i u znanosti. Međutim, još uvijek imamo veliki problem E, sa brojem žena u IT tehnologiji i tim profesijama. Mi jako dobro znamo da je, će u budućnosti većina većina dobro plaćenih poslova, visoko educiranih poslova zahtijevati puno višu razinu i te vještine. Prema tome, da bismo im osigurali jednaku poziciju u budućnosti, moramo tu pojačati njihovu edukaciju i njihovu prisutnost. glavni problem je zapravo upravo edukacija žena i za recimo da budu inženjerke računarstva, elektronike, elektrotehnike i tako dalje. Općenito se premalo educiraju za to, a druga tu moramo intervenirati i pomoć, a druga stvar je da ih usmjerimo da ne krenu recimo čak i kad završe tu profesiju i tu edukaciju da onda odu drugim putem u korporaciji, ne nastave svoj posao na tom, s tim zvanjem, nego zapravo krenu drugim putem u različitim korporacijama i bave se drugim stvarima. Evo, situacija u velikim kompanijama i te kompanijama je za žene puno gora nego u drugim sektorima. Dakle, imamo zapravo dvije E, da kažemo, dva smjera, dva pravca na kojima tijelamo trebamo djelovati. Prvo sama edukacija, a potom da žene čak i kad imaju edukaciju tu ne skrenu u neke druge profesionalne vode, nego ne ostanu u toj struci. Prema tome mislim da se tu komisija isto treba uz naš angažman e, aktivirati i učiniti maksimum što može. Hvala. Ali mislim da je to jedna općenito vrlo zanimljiva tema koja ćemo mi puno u našem odboru raditi, ne samo u kontekstu proračuna, naime žene u IT e, sektoru, IT tehnologijama i te poslu, ali ne samo kažem u kontekstu proračuna. Niko drugi se ne javlja za riječ, pardon, pit. Da, htio bih zahvaliti kolegici na angažmanu za kojeg je skazala kod ovog izvješća i isto na svemu što je naglasila, dakle prvenstveno borbi protiv svake vrste nasilja, a posebno protiv žena, djevojaka i djevojčica mislimo da to mora ostati naš veliki prioritet i stoga je nužno potrebno prikupiti realne i ažurirane podatke kako bi razaznali, spoznali kolika je dimenzija te velike prijetnje kako bi mogli i politički adekvatno reagirati. Međutim, kao isto tako trebamo i socioekonomskog aspekta sagledati kako djelovati i kako djeluje recimo to i koji su razmjeri posljedica takvog jednog nasilja, pogotovo prema djevojčicama i djevojkama i mladim ženama. E, treba sada znati zaista dimenzije razmjere tog problema, jer to je jedan od najružnijih vidova ove rodne ravnopravnosti. Samo ako budemo dovoljno informirali, imali uvid u te dimenzije moći ćemo adekvatno reagirati i to pripremiti se sa adekvatnim resursima kao i ljudstvom za takvu jednu borbu. Stoga mi predlažemo da se financijska sredstva za institut, Europski institut za pitanje rodne ravnopravnosti povećaju. Mislimo da je aktivno da europski proračun treba igrati aktivniju ulogu u svemu tome. I kako bi se i UN-ovi ciljevi napokon realizirali, ne samo naši evropski. Mislim da moram prekinuti jer smo zaista nam je vrijeme isteklo, moramo se požuriti. Dobro, da nastavim. Zdravlje žena. Sve su to važne točke i važne zapravo težišta kojima se moramo baviti kako bi nešto i postigli i izradili konkretan program rada za zaštitu majki i jačanje rodne ravnopravnosti. Naravno, moramo predvidjeti adekvatne mjere, a pritom jedno ne smijemo zaboraviti, dosadašnja financijska sredstva za sve to skupa ostaju nedovoljna. Hvala vam, jako mi je žao da sam ovo tako brzo pročitala što sam ovdje pripremila. Hvala, da to je uvijek takav problem kad čitamo, jer tom brzinom uvijek je problem kod prijevoda. Francis, imate li vi što dodati? Ako ne, onda bi se... Ne, nemam šta dodati. Mislim da su kolege uglavnom podržali naše izvješće i mogu samo još recimo tu pribilješiti da bi možda ove stvari koje smo stavili u mišljenje o IKT sektoru, problemu žena u informatici i programiranju danas malo još razraditi i povećati. A inače znamo da je to jedna kritična tema koja će se, koja će se raspravljati izvan konteksta proračuna. Inače ništa drugo. Hvala lijepo. Evo kao što je Frances rekla već, četvrti rujna e, u podne e, je pardon, u petak 6. 6. krivo sam rekla, je rok za amandmane na ovo mišljenje, to u podne. A desetog ćemo o tome glasati u odboru, a zatim u 14. listopada će se u odboru za proračun o ovome glasati. To je nadležni, glavni nadležni e, odbor za proračun. I time smo došli do kraja našeg e, sadržajnih točaka dnevnog reda. Imamo samo još točku razno. Ima li ko šta dodat? Nema. Prema tome, s time smo završili prije podnevni dio sastanka. Za sve i prelazimo. Samo još da najavim kad je sljedeći sastanak odbora. 13. rujna i to će zajedničko biti sa Libeom od 3.15 do 4 sata poslijepodne, dakle vrlo kratak sastanak. A sljedeći redovan sastanak je 23. rujna od 15 do 18.30 ovdje u Briselu. I zatim 24. rujna, dva dana za redom, 24. rujna od 9 do 12.30, tako da znate. Nadam se da ste sve pribilježili datume sljedećih sastanaka i tim riječima se mm, završili eh, rad, prvi sastanak našeg odbora nakon ljetne stanke i prelazimo na E, sastanak s e, koordinatora. Hvala našim prevoditeljima, ali dalje ih više nemamo, a sada molim da svi koji ne spadaju u sastanak koordinatora izađu iz prostorije. A koordinatori ostanite ovdje kako bi mogli odraditi naš sastanak. Dakle, vrlo kratko, vrlo kratko. Dvije minute dajemo pauze da svi koji ne spadaju u koordinatorski sastanak izađu, a mi onda nastavljamo.